Is anyone from the Secretariat here? Okay. Right, ladies and gentlemen, welcome. E, dame i gospodo, evo počinjemo s radom. Imamo naš odbor za vanjske poslove. Prva točka od našeg dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda, a sutra ćemo e, morati zamijeniti e, raspored već nam je ukazano e-mailom da ćemo nešto morati preokrenuti, znači vezano za e, sastanak koordinatora sa gospođom Helom Schmidt i razmjenu mišljenja sa e, šefom delegacije u e, Srbiji. Dakle, ako nema nikakvih drugih točaka, dolazimo do točke tri. Radi se o sklapanju sporazuma kojim se E, sklapa, dakle, te sporazum o osnivanju Međunarodne zaklade EU-LAC. E, dakle, ova zaklada je zamišljena kao instrument koji će ojačati strateško partnerstvo između obje e, te regije sa povećanim učešćem civilnog društva. Prošle godine u listopadu su EU i KELAK eh, potpisali sporazum kojim se osniva ta međunarodna zaklada i onda u studenom je vijeće zatražilo od Europskog parlamenta da da eh, svoje odobrenje za taj sporazum i sada dajem riječ našem izvjestitelju gospodinu Javieru Kusu eh, koji će nam iznijeti svoj pogled na ovaj sporazum. Zahvaljujem predsjedatelju. Od 1999. Latinska Amerika je započela svoje e, znači postupak biregionalnog strateškog pridruživanja Europskoj uniji, a nakon toga 2010. godine je osnovan selak zajednica Latinoameričkih i Karabskih država. E, ta, tu zajednicu su osnovali čelnici šefova e, država i vlada kako Europske unije tako i selaka i to je veliki instrument koji omogućuje omogućuje međuvladin dijalog koji je u skladu sa akcijskim biregionalnim planom e, e, za e, taj odnos. Riječ je o strateškom biregionalnom akcijskom planu koji podrazumijeva aktivno sudjelovanje kako civilnog društva, tako i drugih zainteresiranih skupina. Ono što se mora raditi, a to je promicanje prostora za dijalog te za razmatranje sa nevladinim udrugama koje nam mogu olakšati da obogatimo obogatimo ovaj cijeli međuvladin sporazum i dijalog s obzirom da postoji jako puno izazova koje obje regije dijele. Također moramo osigurati i e, poštene analize te e, cjelokupne situacije u obje regije i moramo e, se potruditi kako bismo osigurali što veći broj preporuka i mišljenja u trenutku odlučivanja o daljnjim preporukama. Također je moguće osigurati i veliko sudjelovanje dionika na obje razine. E, ta zaklada je jedna od jedna od e, foruma u kojima se zastupaju interesi obje skupine i također se organiziraju seminari tema vezanih uz gospodarsko upravljanje. Na taj način možemo olakšati i održavanje sljedećeg akademskog sastanka na vrhu na kojem će se nadamo se po prvi put ujediniti najveći dionici akademskog svijeta obje te regije koje će na taj način pokušati nadići svoje sukobe iz prošlosti. E, šefovi država su donijeli političku odluku da osnuju tu e, međunarodnu zakladu i da to bude međunarodni instrument e, kako bi se povezala međuvladina, međuvladina udruženja i nevladine udruge. Problem je taj što je zaklada nailazila na mnoge prepreke e, s obzirom da je riječ o običnoj, privatnoj, e, jednostavnoj zakladi i upravo zato ju mnoge države ne prihvaćaju kao međunarodnu zakladu, kao međunarodni instrument, iako ona postoji i funkcionira kao pravni instrument. E, kada govorimo o financiranju te zaklade, nadamo se da će to financiranje biti ravnoteženo između Europske unije i Latinske Amerike, ali u ovom trenutku najveći teret financiranja je na Europskoj uniji. Mi želimo ojačati bi regionalni dijalog, e, smatramo da imamo imamo zajedničke interese, smatramo da tako možemo povećati potencijal i također nadamo se da ćemo time zadovoljiti očekivanja e, građana Europske unije i Latinske Amerike. I zato smatram da ratifikacija zaklade Europska unija e, LAK, znači zemalja, je nešto čemu definitivno trebamo dati naše zeleno svjetlo. hvala. Hvala gospodine Koso na ovom kratkom izlaganju. Moja sugestija bi bila da sada dademo e, riječ izvjestiteljima u sjeni, ako su ovdje, za EPP, Antonio Lopez Esturis. E, hvala. Puno hvala. Evo, moj politički klub e, zajedno sa mnom, mi smo ti koji se slažemo po pitanju davanja zelenog svjetla, ratifikaciji i zaklade, a, e, kao što je rekao sam izvjestitelj. E, kao što je rekao izvjestitelj, mi smo ti koji trebamo tom entitetu, tom institutu dati pravni status. Oni od 1999. godine zapravo rade na dobrom planu, a to je začetku biregionalnog strateškog partnerstva koje se kroz ovu zakladu može samo povećati. E, znači na tom prvom e, sastanku na vrhu u Rio de Janeiro 1999. se odlučio ojačati međuinstitucionalni dijalog između te dvije regije, te se pojačati direktna komunikacija između vlada jedne i druge regije. I to na političkom planu, ali također i na e, planu razmjene informacija i iskustava. E, možemo reći da je ova strateška, strateško udruženje i tekako napredovalo u svim ovim godinama i činjenica je da se sada mora promijeniti pravni status tog udruženja kako bi mogli još učinkovitije raditi. E, bitno je da se znači, od te zaklade stvori ne privatna nego međunarodna zaklada i to kroz međunarodni sporazum e, čiji su potpisnici latinoameričke zemlje te zajednice latinoameričkih zemalja Karica država te Evropska unija kako bi se osigurao kontinuitet od prvog sastanka na vrhu i osnivanja bi biregionalnog strateškog partnerstva. Na taj način možemo osigurati bolju komunikaciju i e, aktivnosti vezane uz odnos između Europske unije i Selaka. Kada govorimo o odnosima Europske unije i Selaka, mi na taj način možemo doprinijeti e, ispunjenju očekivanja kako građana jedne, tako i druge regije i odgovoriti na zajedničke svjetske izazove. E, imali smo 15.12. sastanak u vrhu u Briselu kada smo razgovarali o e, razrješavanju nekih bilateralnih pitanja te također izazova s kojima se danas suočavamo. E, mislimo da je svjestitelj uvrstio naše prijedloge u ovaj prijedlog i zato zahvaljujemo na svom radu i podržavamo ratifikaciju. Zahvaljujem. Hvala. Sada gospodin Asis e, ispred SED-a, je li ovdje nije? Gospodine Tanak, e, gospodin Ostrevicius e, nisu tu, onda gospodin Kastaldo. Izvolite. Zahvaljujem. Evo, samo kratko. I ja moram reći da se u potpunosti slažem s ratifikacijom ovog sporazuma o osnivanju zaklade i to na temelju onoga što su govornici prije mene objasnili. Znači pravni status, pravna osobnost je nešto što je nužno kako bi taj instrument mogao nastaviti funkcionirati jer on na taj način ne samo da može osigurati interakciju te dvije države sa dvije strane Atlantika, nego je također i nužan za aktiviranje civilnog društva i smatram da je iznimno važno napomenuti da u tom izvješću koje bi se e, trebao odnositi na, treba odnositi e, odnose između Europske unije i Latinske Amerike, da ne govorimo samo o trgovini i gospodarstvu, nego i politici i kulturi. Mi dijelimo neke od zabrinutosti koje se tiču tema financiranja, da, ali se apsolutno slažemo s izvjestiteljem kada je riječ o volji da se nastavi sa ratifikacijom te zaklade. Ja mislim da možemo nastaviti u tom smjeru i da možemo dobiti ovdje veliku podršku u okviru odbora da će se tako i nastaviti. Zahvaljujem svima na odrađenom poslu. Hvala gospodine Kastaldo. Javlja se još možda netko za riječ? Gospodine Kastaldo, hoćete li odgovoriti? Evo, samo kratko. Htio bih eh, zapravo zahvaliti e, na tome što smo jednoglasni po pitanju ratifikacije ovog sporazuma o osnivanju zaklade i što sam se uspio dogovoriti sa pučanima i sa drugim stranama. E, drago mi je što smo, evo, možemo donijeti gotovo jednoglasnu odluku po pitanju ratifikacije ove zaklade kojim se može promijeniti pravni status i pravna osobnost e, tog udruženja i kako bismo mogli još ojačati i produbiti tu biregionalnu suradnju. Samo to. Hvala. U redu, hvala drage kolege. Sada samo hoću reći da je krajnji rok za dostavu amandmana 12. srpnja u 11. sati ujutro. U redu, sada prelazimo na točku četiri našeg dnevnog reda. Radi se o strategiji Afrike i Europske unije posticanje razvoja. Sad ćemo razgovarati o nacrtu mišljenja koje je sastavio gospodin Massimo Castaldo. Radi se o našem doprinosu u jednom izvješću na vlastitu inicijativu koji se sastavlja u odboru za razvoj. Podsjećam vas da će 28. i 29. studenog biti održan peti e, samit Afrike Europske unije u gradu Abidžanu i da će to izvješće zapravo sačinjavati naš doprinos toj raspravi u oči savite. Sada dajem riječ gospodinu Kastaldu. Zahvaljujem predsjedatelju. Dragi kolege, kao što ste nam i vi na to podsjetili, a i svi smo toga dobro svjesni, nalazimo se u ključnom trenutku po pitanju odnosa između Europe i Afrike. Vi ste naglasili već da 28. i 29. E, rujna će se održati peti sastanak na vrhu između Europske unije i Afrike koji će biti kritičan za definiranje e, nužne buduće suradnje na ta dva kontinentalna bloka. 2018. E, godine imat ćemo i deklaraciju vezanu uz provedbu sporazuma iz Kotonaua, sporazuma o partnerstvu iz Kotonaua. S obzirom na taj veliki i važan sastanak na vrhu, smatramo da je iznimno bitno usvajanje te rezolucije. Ja sam izvjestitelj za mišljenje za naš odbor i također e, htio bih dati mandat našim predstavnicima kroz ovaj politički stav koji ćemo izraziti u okviru našeg odbora. Europska unija i Afrika su te koje su trenutno u odnosima koji trpe velike promjene zbog razno raznih kako kulturnih tako i političkih i e, gospodarskih promjena u Africi. To ima veliki utjecaj na europske države. E, na taj način to se ne može gledati izolirano zato što se to sve događa u svijetu koji postaje sve povezan Tanzaniji. Zato što znamo koliko, koliko je globalnih ovdje izazova pred nama. Nama ti izazovi e, nalažu da djelujemo globalno i da postoji taj globalni poredak koji je sve nesigurniji, da e, kada govorimo o pitanju sigurnosti i opasnosti od migracija, to su jedna od važnih tema uz klimatske promjene. Europska unija je od uvijek važan partner za Afriku i mi smo ti koji smo e, prvi e, kada je riječ o humanitarnoj pomoći i pomoći za razvoj i smatramo da smo iznimno bitni i na području same sigurnosti. E, I sa strane Europske unije i sa strane Afrike postoji interes da se prodube ti odnosi i također postoji svjesnost da bismo u protivnom, ako to ne učinimo, mogli prouzročiti posljedice koje bi zaista mogle biti katastrofalne. E, zato je komisija u petom mjesecu 2017. godine objavila zajedničku komunikaciju, zajedničku izjavu e, koja govori o e, partnerstvu između Europske unije i i e, Afrike, a mislim da mi kao odbor AFET imamo jako važnu odluku i da moramo dati očitovanje po pitanju izvješća koje se radi u okviru odbora DEVE. Kao što znate, e, mi moramo imati zajednički stav, ali ja sam siguran da ću uz pomoć vaših amandmana uspjeti obogatiti ovo naše mišljenje kako bismo mogli na najbolji mogući način izraziti naše prioritete i koncepte. E, ono što je bitno, a to je da naglasimo važnost odnosa između Europske unije i Afrike i zato smatramo da je bitno da se to partnerstvo produbi koje će se temeljiti na zajedničkim vrijednostima kako bismo se suočili sa globalnim izazovima. Kada govorimo o miru, sigurnosti i o terorizmu, bitno je da pomognemo našim partnerima da izgrade otporna društva. Ja sam dubokog uvjerenja da je od temeljne važnosti ulagati u stvaranje novih radnih mjesta i u obrazovanje. Kao što komunikacija komisije objašnjava objašnjava, e, demokratski trend je takav u Africi da će afričko stanovništvo do 2050. dostići 2,4 milijardi ljudi. Riječ je e, upravo o 60% mladih koji će tada živjeti u Africi. Bitno je stvoriti 18 milijuna radnih mjesta u subsaharskoj Africi kako bismo pomogli njihovom stanovništvu. To je nevjerojatan izazov, ali je također i jako velika i jednako tako nevjerojatna prilika. Ako mladi neće misliti da imaju perspektivu u vlastitoj zemlji, ako mi ne osiguramo održivi rast te socijalnu inkluziju, onda ćemo vidjeti kakve to posljedice ima i kako će imati u budućnosti, a s time smo se već i suočili e, kroz terorističke činove. Bitno je osigurati i suradnju na području sigurnosti i to bi trebalo biti e, temeljeno na našim temeljnim načelima i vrijednostima demokracije, promicanja ljudskih prava te e, vladavine prava koje mi zastupamo u Europskoj uniji. Također također je bitno naglašavati važnost vanjskih politika Europske unije po pitanju migracija i moramo naglasiti da je nužno osigurati partnerstvo sa trećim zemljama e, i to ne kroz kvantitativni pristup nego također i e, kroz druge načine koji se ne tiču samo e, brojanja migranata. E, ono što moramo osigurati, a to je pružiti pomoć našim partnerima u gospodarskom, političkom i socijalnom smislu. Evo, to su neke od malo točaka koje sam uspio ugraditi u ovo mišljenje, ali sam mislio priložiti još neke amandmane, s obzirom da se nisam mogao e, izraziti u pitanju svih aspekata, u pitanju kojih sam želio. Upravo zato e, sam se htio sastati sa izvjetiteljima u Sijeni, kako bismo definirali ovaj tekst koji bi uključivao što više prijedloga. Ovom prilikom želim pozdraviti izvjetitelje u koji su prisutni na raspravi. Evo vidim ovdje s nama gospodine eh, Zana iz eh, socijaldemokrata, Vautmans i zastupnik AUZO. Eh, podsjećam vas da je rok u četvrtak u 11 sati za podnošenje amandmana i s velikim zanimanjem i entuzijazmom iščekujem vaš doprinos i vaše sugestije. Hvala. Thank you, Mr. Castaldo. We come now to the... Hvala gospodine Kastaldo. Sada e, dolazimo do izjava e, naših e, izvjestitelja u sjeni EPP. Zahvaljujem predsjedatelju. Ja zahvaljujem kolegi Kastaldu na prezentaciji ovog mišljenja. Da, možemo reći da je on zaista bio ovdje usredotočen na poboljšanje ovog pitanja. Nema sumnje u to da odnos između Europske unije i Afrike postaju sve e, bitniji i da je nužno prilagoditi naše strategije aktualnim izazovima. Bitno je osigurati dugoročni pristup kako bismo pomogli Africi u mnogim prioritetima od samog gospodarskog razvoja, ali također i do terorizma koji je ovdje spomenut. Doprinos e, našeg odbora, s obzirom da e, je ovo izvješće u nadležnosti odbora DEVE, ja smatram da naš doprinos može biti ne samo simboličan, odnosno da možemo zahtijevati koordinirani pristup po pitanju migracija i borbe protiv terorizma. Također e, sam e, posebno cijenio e, spominjanje podrške Europske unije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike te europskih misija. Mislim da je to naša zvijezda, znači vodilja kako bismo osigurali sigurnost i izvjesnost u tim zemljama i potpomogli gospodarski rast. Ja mislim da ćemo mi pretpodnijeti nekoliko amandmana koje će se više usmjeriti na političke aspekte vezane uz naš našu suradnju s Afrikom i nakon toga po pitanju sigurnosti i migracija. Ja se nadam e, da će naša komunikacija i suradnja biti brza, da ćemo e, moći doći na sastanak u studenom već i spremni i da ćemo zaista moći ovdje doprinijeti kako bismo još više produbili poboljšali odnos između Europske unije i Afrike. Thank you. Mm, hvala. I sada e, dolazimo izvjestitelju Sjeni iz PDSD-a, gospodin Zala. Hvala e, kolege. Mogu samo reći da je ovaj nacrt mišljenja e, uravnotežen, ali dosta je dosta općeniti i neodređen i zapravo zaobilazi neke teške teme. Mislim da bi AFET eh, trebao eh, dati tu snažniju stratešku eh, perspektivu u ovoj raspravi. Ta uloga je nužno važna zbog brzine i dubine promjena do kojih dolazi u politici i u društvima u Africi i kako oni utječu na interes Europske unije. Za Europu i za naše vanjsko djelovanje Afrika postaje najveći e, strateški prioritet e, uz naravno Bliski istok i istočno susjedstvo. Mislim da ipak u tom kontekstu će ovaj jesenski samit Europske unije i Afrike biti od ključne važnosti. Naravno, e, nije više dovoljno da nastavimo kao što smo radili do sada, trebamo nove ideje, nove impulse. Jedan od ključnih strateških pitanja odnosi se upravo na regionalnu integraciju i opasnost od novog protekcionizma i tih integrativnih tendencija u Africi. To bi trebalo, mi bismo trebali zapravo igrati važnu ulogu u poticanju tih regionalnih e, integracija, uključujući na, u Istočnoj Africi i u Jugoistočnoj Africi, da se pobrinemo kako bi oni bili komplementarni ovim panafričkim nastojanjima da se postigne integracija u obliku panafričke unije. Također trebamo E, poticati bilateralne, bilateralna partnerstva sa ključnim partnerima kao što su Nigerija, Etiopija i Južna Afrika, jer oni su vođe i poticatelji tog integrativnog procesa. Na sjeveru Afrike moramo ponovno oživjeti ideju Unije za Mediteran, jer to je bio nam dosta inteligentan projekt i trebamo e, poticati e, podijeljenu odgovornost za regionalnu sigurnost. Još jedna stvar tiče se Kine i e, ekonomskih i strateških ulaganja te zemlje u Africi. Zaista je važno da e, Europa e, angažira Kinu kao partnera u izgradnji gospodarskog prosperiteta i pravne, pravne države u Africi. Također trebamo se pozabaviti nekim od problema upravljanja u Africi. govorimo o, e, uvijek o korupciji, ali Južna Afrika je to bolje opisalo. Radi se o oligarhiji, o obogaćivanju e, državnih e, birokracija. To je nešto što je vidljivo u mnogim afričkim zemljama. Naravno, imamo pravo ukazati na te ilegalne tokove novca i e, činjenicu da multinacionalne kompanije iz Europe često u tome sudjeluju. No korijeni su dublji i leže negdje drugdje, pa tako da ću predložiti nekoliko amandmana na ovaj nacrt mišljenja i radujem se konstruktivnoj raspravi sa gospodinom Kastaldom i možda sa gospodinom Pongom u budućnosti. Hvala. Hvala gospodine Zalam. ECR, e, nemamo zastupnika, onda je tu Alde, gospođa Pautmans. E, hvala. Mm, da, e, zahvaljujem gospodinu izvjestitelju. Vi ste stvarno dobro to odradili i tu se mogu sad priključiti svim mojim prethodnicima. Vi ste pokušavali biti vrlo orijentirani na ovo srednje pitanje, a to je riječ o političkom partnerstvu s Afrikom. I mi smo uvjereni da je to glavna i najvažnije pitanje. Zatim ste govorili o još dva pitanja, to je borba protiv terorizma i pitanje migracija. Tu mislim da se te dva velika područja treba još malo izoštriti u formulacijama. Kad pogledate šta građani žele prema eurobarometru, onda vidite da se građani upravo traže da se mi napokon suočimo s problemom terorizma i migracija, pogotovo ovih ilegalnih. A zatim zadnjička obrambena i sigurnosna politika. Znamo da je to usko vezano za tu temu i znamo da tu moramo još vidjeti što se uopće da izvesti. A na kraju mislim da imate potpuno pravo kad govorite o evropskim vrijednostima ali u taj vrijednosti spadaju prava žena. Napokon mi znamo da u Africi trebamo, želimo zapravo poticati jednu razvojnu politiku o kojoj želimo involvirati i žene. punt is echt wel de Osim toga mislim da trebamo težište staviti i na male projekte, ne samo na velike. Zatim spominjete i privatni sektor kojeg u Africi treba da kažemo poticati i razvijati. Da, naravno, međutim tu bismo trebali involvirati ljude koji poznaju situaciju na terenu i mislim da bi onda sa aspekta afeta trebali još dodanu vrijednost u sve to skupa unijeti. I na kraju, ali ništa manje važno, mislim da bi trebali govoriti i o evropskim raznolikostima, kako se one mogu odraziti na tu suradnju. Vidite, ako Afrikance želimo zadobiti kao kompletno vrijedne partnere, onda moramo i njihovu raznolikost prihvatiti. Sada gospodin Koso, ne, ispred eh, zelenih i eh, goja, onda, odnosno zeleni također nisu ovdje. Evo, sada dajemo riječ gospodinu Petrlevi iz EPP-a, drugi eh, krug. Hvala. Da, ja sam jako zadovoljan da govorimo o tako važnim temama kao što je naš odnos e, sa Latinskom Amerikom, Karibima i Afrikom upravo na ovom našem sastanku danas. Zato što se radi o veoma važnim strateškim impulsima. Mada mislim da imamo e, više prostora za e, manevarskog prostora što se tiče Afrike. Slažem se sa ovom, ovim strateškim naglaskom koji je stavio izvjestitelj, a izvjestitelj je sjeni, gospođa Vautmans, gospodin Zala i tako dalje, ali želim dodati ovo. Hoću naglasiti važnost međuparlamentarne suradnje. Mi se strateški fokusiramo na suradnju s Afrikom i veoma mi je drago da je tomu tako. I također smo izabrali dvije zemlje s kojima smo e, malo dalje e, došli s tom suradnjom e, Kenija i Tanzanija. Dakle, postoji neki oblik duboke suradnje e, između parlamenta. Mogu vam reći da je ovo veoma važno i naši kolege parlamentarci misle isto tako. Ako govorimo o stvarima e, koje nadila za ove teme koje se odnose na ACP, to je veoma važno i to je jako pozitivno i mislim da bismo mogli raspravljati o drugim prilikama koje se otvaraju za tu dubinsku suradnju i da bismo mogli naglasiti bilateralnu stratešku suradnju, odnosno forume za istu. Još jednu stvar samo da dodam, prije nekog vremena smo razgovarali o važnosti kulture eh, na međunarodnim forumima i mislim da zaista možemo uspješno kombinirati različite strategije i to će sve dovesti do boljih rezultata. Što se tiče e, kulture i tog dijaloga na planu kulture, mislim da nam Afrika zaista nudi zanimljive lekcije. E, hvala e, gospodinu Peterleu. Gospodin Freund ispred SED-a sljedeći govornik. Hvala lijepa. Ne znam zašto, ali govorit ću na engleskom kad sam tako raspoložen danas. Mislim da se svi slažemo, a da pritom ne moramo biti izraziti stručnjaci za Afriku. Slažemo se dakle o tome da je jedan od glavnih problema kojim se suočava taj kontinent nedostatak energenata, pogotovo struje. I sad naravno ove klimatske promjene i ove velike suše i velike vrućine i sve ostalo još e, pridonose tome da uvjeti za život postaju nepodnošljivi. Nema jednostavno struje da rashlade e, bilo kakvu hranu, da žive koliko toliko higijenski, da pokrnu irigacijske sustave i navodnjavaju sva područja. Međutim, za razliku od sustava koje imamo u zapadnom svijetu, gdje su recimo jedan vrlo skup i komplicirana elektroopskrbna mreža, sve domove opskrbljuje strujem mi možemo isto tako da smatramo da se treba poticati ono individualna proizvodnja e, elektrike, recimo kroz mala solarna postrojenja. imamo jako puno primjera gdje se tu poticalo i to pomagalo, recimo oni imaju E, tu su i mnoge već radili na tome, čak i američke različite fondacije i pomagali ljudima da tu solarnu energiju ne samo proizvode, da kažemo, nego da ju i kroz različite akumulatore spremaju, da ju mogu koristiti i kasnije za da mogu grijati kuću, odnosno da mogu hladiti kuće, kuhati, da mogu imati televizor, satelite, da djeca imaju svjetlo, mogu noć učiti i tako dalje. Dakle, to su sa vrlo malo novaca se jako puno može napraviti i promijeniti uvjeti života. A to se može postići upravo za one ljude koji danas napuštaju svoje domove i bježe u Europu gdje se zapravo potpora tim ljudima i njihova integracija u društvo, pronaženje posla za te ljude i njihovo doškolovanje zapravo košta puno više nego da mi se pomognu da ostanu kod kuće. Hvala sada gospodin Nad. Slažem se, ali postoji jedan dio koji ne možemo zanemariti. Ako ne postoji sigurnost, nema ni razvoja. I zato govorimo o onome što je politički korektno. Dakle, s oblaka spram, stvarnosti koja se događa na zemlji. U Mauritaniji, u Nigeru, u Mali, u Burkini Faso, u Čadu, u Sudanu, u e, Središnjoj Africi, u Kongu, u Nigeriji, u Kamerunu. Sigurnost je temeljna zato što džihadizam i terorizam čine sastavni dio njihovog društva. Problem je što e, je taj sporazum Europske unije zastario i ne odgovara na ovu realnost koja u ovom trenutku e, postoji, ali prije se nije činilo da će tako biti. I ti narodi koji zahtijevaju razvoj i koji zahtijevaju tu sposobnost za boljim svijetom, ono što prvo zahtijevaju, a to je da ih se ne ubije, da ne budu mrtvi, da ne budu mučeni, da ne budu silovani, i to od strane e, džihadista, terorista. A Europska unija u tom arhanđeoskom e, zapravo nastupu e, zabranjivanja u okviru članka 41, e, e, u skladu sa člankom 41 zabranjuje vojne aktivnosti koje su u ovom trenutku apsolutni prioritet i nužnost kako bi se osigurala sigurnost. Jer e, vojna akcija je ta koja može očistiti džihadizam i osigurati put razvoju. Naravno, da moramo imati jednoglasnu odluku vijeća, ali to će biti jako teško. Ja mislim da bi ovaj parlament trebao uputiti e, poziv e, na e, sagledavanje stvarnosti i smatramo da smo mi ovdje politički korektno kratkovidni, ma ne, da smo zapravo samo ubilački nastrojeni, da, nismo, da smo zapravo slijepi i da smo ti koji moramo izaći iz te kriminalne gluposti i da smo mi ti koji s jedne strane im da dajemo oružje, a s druge strane ne želimo intervenirati u slučaju kada trebamo razriješiti pitanje s džihadistima, jer oružje je došlo upravo u ruke naših neprijatelja. Mi moramo sići sa eh, oblaka na zemlju, moramo zaprljati cipele i moramo shvatiti da je metafizički život puno drugačiji od stvarnosti eh, koju ne možemo razriješiti poštivanjem članka 41. Zahvaljujem. Hvala gospodine Narta, sada zadnji govornik s našeg popisa, gospodin Karver. Hvala. Evo, mislim da ono što trebamo učiniti je da razmijemo jedan zajednički pristup svemu. Ja dakle apsolutno poštujem i vas osobno gospodine Zala, ali kad ste govorili o Kini onda sam se gotovo prepao, ja tu nisam čuo ništa o ljudskim pravima, mi znamo koji su tu problemi veliki koji postoje. Dakle, mislim da ove stvari možemo s puno raznih točaka promatrati, ali bitno je da um, moramo to gledati i s evropske pozicije i sa aspekta Ujedinjenih naroda. Trebamo gledati i s aspekta recimo frankofonih zemalja različitih utjeca tamo. Međutim, kako ćemo tu uspostaviti jedinstveni pristup s obzirom na različitost problema u Africi i različitost regija tamo. To je... E, mislim da Cijela Afrika je trenutno užasno ogrožena, pogođena je teškom sušom, ima jako velikih problema. Dakle, jedan zajednički pristup moramo prema prioritetima humanitarnih potreba vjerojatno preuzeti, ali inače je to dosta teško. Hvala lijepo, gospod kolega Karver, a sada ako se niko drugo ne javlja, onda riječ ima gospodin Castro de la Longa E, zapravo zamjenik voditelja u našoj službi za vanjske odnose, upravo odjela za odnose s tim zemljama. Hvala. Hvala lijepo. Mi apsolutno pozdravljamo ovaj izvješće gospodine Kastalda i Honge. I mislimo da je to i u zajedničkoj komunikaciji su već ti prioriteti izneseni a ovdje su oni podržani i mi definitivno e, možemo samo reći kako je to jedan dobar pristup. Različiti Imamo jasno različite dimenzije naših partnerskih odnosa sa Afrikom, ali ono što je s obzirom na različitost tih regija i s obzirom na različite stupove sigurnosti s jedne strane, s druge strane socijalnih pitanja, ali ono što ostaje, a to da treba biti otporni odnosi i u svakom slučaju pomoć u razvoju da bi se i humanitarne druge krize svladale. Sad, u pripremi samita koji je pred nama, vrlo nam je drago da smo vidjeli da je vrijeme objavljivanja ovog izvješća baš dobro plasirano i mislimo da će to stići pred samita, a i na međuparlamentarnoj skupštini Evropske unije afričkih država će također e, odigrati jednu važnu ulogu. Međutim, u ovoj fazi mislim da bi vam dali jednu preporuku da malo razmislite o tome. A to je, mi se pitamo kad govorite o poticanju razvoja u e, evropskim, afričkim odnosima i govorite zapravo da to ide kroz partnerske odnose. A mi imamo jednu zajedničku afričko-evropsku strategiju i imamo i jednu želju da se ta strategija obnovi i ažurira. Međutim, mi bi željeli da to ostane dakle zajednička stvar kako bi se i afričke države snosile svoj dio odgovornosti i stajali kao koautori, ko nositelji te strategije. I prema tome možda da razmislite o tome da to malo promatrate te evropsko-afričke partnerske odnose kroz e, taj aspekt. Hvala lijepo. Hvala a imamo još jedan želju za javljanjem. Domenico Roza iz Europske komisije, voditelj odjela u općoj upravi DEFCO. Hvala. Ovo mislim da je jedna vrlo zanimljiva rasprava i u pravom trenutku je došla i mišljenje Afeta je jako, jako važno za ovaj čitav dosije i za ovo izvješće koje je napravio odbor DEVE. Možda postoje neki elementi koje bi trebalo malo naglasiti, istaknuti. Prvo, geopolitička važnost tog samita koji je pred nama. Vidite, taj samit se događa u trenutku kada na svijetu se mijenjaju velike ravnoteže, odnosno odnosi među silama i prema tome možemo, trebamo apsolutno naglasiti tu političku važnost ovog samita za čitavu budućnost. Drugo, čini mi se da je u nekim dijelovima izvješća potrebno naglasiti činjenicu da će Afrika ostati i to dugoročno ostati naš prioritetni politički partner za budućnost, jer to je nama najbliži kontinent koji dijeli s nama jako puno zajedničkih izazova i problema. I mislim da bi to trebalo biti više priznato i uzeto u obzir u izvješću, više naglašeno. Zatim, još jedna stvar, postoji ipak jedan naslov za ovaj summit, uglavnom, a to je investiranje u mladost u mlade. I mislimo da i tome treba voditi računa i to uzeti u obzir u našem izvješću. Zatim treba razmisliti za u ime Afričke unije da se tim čitav tim ljudi upravo bavio tim problemom i razredom te teme kako bolje investirati u mlade. I to nije nužno samo jedno pitanje razvojne politike, jer to je nešto što nas sve muči. I na kraju, Mislim da bi trebalo potpore biti više, jer e, mi pokušavamo na samitu agirati kao jedan element, e, dakle jedna Evropska unija e, u ime svih zemalja članica. I mislim da je to bilo izneseno već u onoj komunikaciji koju smo u proljetost objavili, gdje smo i naveli šest naših glavnih prioriteta. Mislim da su tih šest prioriteta manje više uzeti u obzir u izvješću, ali specifično bi se mogli još referirati na poneke, to bi bilo jako dobro, to je ovako naša preporuka. I osim toga, vi vjerojatno znate da će naslov samita biti e, samit Evropske unije i Afričke unije. A sada Maroko je imao ideju da bi to da bi bilo jako dobro da Europski parlament da tu potporu tom naslovu i Afričkoj uniji kao ravnopravnom partneru Europske unije. Hvala, da li još neko želi uzeti riječ? Možda vi, gospodine Kastadan, završne. Zahvaljujem. Evo samo nekoliko kratkih e, razmatranja kako bih odgovorio na onome što su izložili moji kolege. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi koja je bila bogata i evo e, 1500 karaktera sigurno nisu bili u stanju obuhvatiti sve one teme koje su ovdje zapravo e, spomenute. Nadamo se da ćemo dobiti još toliko komentara, ali nadam se također i da ću moći uz vaše komentare i sugestije još proširiti i obogatiti ovo naše mišljenje. E, što se tiče tog naglaska na faktor sigurnosti, da, to je i za nas e, e, jedan od prioriteta. Mi smo tome posvetili posebnu točku i mi ćemo to pokušati još više proširiti, ali da ne padnemo u opasnost pretjeranog militariziranja jer ne želimo da element sigurnosti ne bude samo ograničen na militarizam, nego također i da bude uključen širi kontekst vezan uz rast i razvoj. Želimo zadržati jednu viziju dimenziju od 360 stupnjeva kako bismo mogli staviti naglasak na pametan način na mnoge aspekte, a da se ne usmjerimo samo na jedan. No sigurno ćemo raditi na tome. Što se tiče e, sugestija zastupnika Zale, ja se slažem s time da bi trebalo produbiti e, onaj dio koji se veže uz strategiju u ovom mišljenju, no Evo, e, želim reći da iako shvaćam e, njegovo stajalište u pitanju protekcionizma, ako analiziramo situaciju koja postoji na raznim dijelovima tog kontinenta, možemo ovdje govoriti sada o pogoršavanju situacije na velikim jezerima, kada govorimo o protekcionizmu, mislim da bismo trebali više razgovarati o e, širem aspektu kao što je zaštita. Također govorimo i o nekim drugim zajednicama kao što je recimo Burundi, čiju smo raspravu imali na plenarnoj u Strasburu s obzirom da im prijeti genocid. E, u potpunosti se slažem s time da trebamo naglasiti što je reklo nekoliko zastupnika, upravo važnost regionalne suradnje. Dakle, panafrička integracija, ali također i bilateralni odnosi da pokušamo ojačati još više neke odnose koji bi mogli povući u dobrom smjeru čitav kontinent. Mislim da i kada govorimo o e, kineskim gospodarskim ulaganjima i to se treba spomenuti u našem mišljenju s obzirom na to da e, je Kina zaista postala velik kao, kako ekonomski, tako i strateški i geopolitički e, dionik u čitavom svijetu. Ja sam taj koji, kojeg to iznenađuje i na neki način me to ima pomalo zastražuje, ali kada govorimo o suradnji sa kinezima po pitanju vladavine prava, mislim da će to biti pomalo komplicirano. No to je u svakom slučaju aspekt koji trebamo analizirati zato što i kako utječe na unutarnju politiku u mnogim afričkim državama što se tiče onoga što je naglasila kolegica Waltman su po pitanju europskih vrijednosti. Da, mi smo kratko naglasili važnost e, i prisutnost žena u civilnom, političkom i gospodarskom životu Afrike, ali također i u kulturnom životu afričkog kontinenta. Ja se po tom pitanju potpuno slažem s vama i moramo još produbiti i proširiti e, tu točku. To ćemo i napraviti. Također mislim da je i kulturni čimbenik e, od iznimne važnosti i da će biti odlučujući faktor u promicanju partnerstva, suradnje te e, pridruživanja drugih e, država e, Afričkog kontinenta svim programima za potporu. Smatramo da su kultura i obrazovanje nešto što je univerzalno pravo i to ne smije biti samo povlastica pojedinih država što se tiče onoga što su rekli zastupnik Peterle, ali također i e, zastupnik e, Europske službe za vanjsko djelovanje i e, predstavnik komisije, da je iznimno bitno osigurati e, međuvladin dijalog i da je bitno naglasiti da partnerstvo između Europske unije i Afrike mora biti na iste valnoj duljini, pogotovo kada govorimo o budućim izborima naših partnera u toj suradnji. Moram naglasiti da nismo mi ti kao odbori, budući da mi možemo samo izraziti svoje mišljenja, ali da nismo mi ti koji možemo promijeniti ime tog izvješća, to je više u nadležnosti odbora DEVE. U svakom slučaju to je samo preporuka e, koju možemo prenijeti odboru DEVE. Evo, zaključit ću reći riječima e, po pitanju onoga što je rekao gospodin eh, Freund, a to je izazov, energetski izazov, te pristup eh, vodi i drugim energetskim resursima. To je nešto što se ne smije nikako zanemariti. Vi ste spomenuli projekte koji već postoje na tom terenu i koji su pokazali E, jako dobar odnos u smislu troškova i dobrobiti kada je riječ o strukturnim projektima koji istina jesu skuplji, ali mogu donijeti i veću dobrobit. E, ne znam koliko ćemo to moći dalje razvijati jer mislimo da nam ovdje treba veća potpora komisije. No smatram da je korisno da mi iz naše strane izrazimo podršku e, takvoj vrsti pristupa i takve vrsti vizije proširenog razvoja na različitim aspektima jer smatramo da to može doprinijeti dobrobiti kontinenta. Zahvaljujem svima na ovim sugestijama, na komentarima i na važnosti koju ste pridali našom, našem tom e, predmetu i vjerujemo da ćemo zajedno s vama uspjeti iznjedriti e, kako znači izvješće koje će biti usmjereno na uzajamnu suradnju te koje će dobiti podršku većine. I također da možemo dati nekakav odgovor milijunima Afrikanaca koji e, na svom kontinentu trenutno imaju nesigurnu budućnost, a e, u budućnosti mi im želimo osigurati veću izvjesnost. A naša sposobnost se mora očitovati u tome da im omogućimo e, bolju perspektivu uz razvoj u njihovim zemljama, te kroz bolji odnos između Europske unije i Afrike, koji ne smije biti jednostran, nego mora biti uravnoteženi pristup e, koji će se temeljiti na poštovanju i uzajamnom razvoju. Zahvaljujem. Thank Hvala lijepo, Toni Castaldo. Da li se još netko želi javiti Ne? Dobro. Dakle, kolege, prvo vas želim obavijestiti da imamo sastanak u formatu 5 plus 5, da smo ga održali zapravo prošlog tjedna u Strasboru, a to znači ovih pet, da se pet eh, predsjednika različitih odbora sastaju sa petoricom nadležnih povjerenika kako bi raspravili sva naša stajališta. I slažemo se da je to generalno inače jedan naš top prioritet, ne samo ove godine, nego će biti i budućih godina da tu uskladimo stajališta. Vjerojatno će se održati i jedan sastanak 27. do 29. studenog u Abidžanu jedan sastanak predstavnika Evropske unije i Afričke unije kao, da kažemo pripreme za summit. I e, svi kolege koji su zainteresirani mogu se javiti i sudjelovati. A zatim, vjerojatno ste primijetili, primijetili da je kancelarka Merkel pozvala ni manje ni više nego na jedan novi maršalov plan za Afriku prošlog tjedna, a to je isto tako dio naravno agende i za eh, savezne izbore u Njemačkoj koje predstoje ove jeseni. Dobro, to bi bilo to izvješće. Rokovi su kako slijedi. Dakle, rokovi za podnošenje amandmana je za tri dana, 14. srpnja, 11 sati prije podne. Glasanje u Afetu će biti ili 30. ili 31. kolovoza, a u Deveo i Treo negdje do 9. 10. listopada. Uglavnom smo točno na vrijeme i sada možemo preći na sljedeću točku. To je javno saslušanje savjetovanja o ulozi budućih sveobuhvatnih sporazuma s Armenijom i Azerbejdžanom. I ja bih sada želio samo ovdje pozdraviti naše goste. Dakle, možete, prvi naši sudionici panel diskusiji se mogu već popiti na podije ovdje. Welcome. So ladies. So welcome Ms. Minasian. Gospođo Minasian, dobrodošli. Tamo je gospođa Heva. Dobrodošli u naš vanjsko-politički odbor. Dakle, kolege, u, kao uvoda, kažem, Evropska unija trenutno zapravo nanovo oblikuje svoje odnose sa Azerbejdžanom i Armenijom. I u slučaju Armenije su naši pregovori nešto ranije ove godine završili, a upravo su počeli sa Azerbeđanom. U oba slučaja Afet priprema izvješće i to sa, naravno, dogovoru konsenzualno sa vladama e, obje država, a jedan jedan međuizvješće o stanju pregovora sa preporukama će biti uskoro objavljen. Uglavnom danas imamo priliku za razmjenu mišljenja među stručnjacima o samim pripremama i za naše izvješće i stanju pregovora. Dva sporazuma se očekuje da će biti sveobuhvatni što se tiče područja koje pokrivaju kao i dubine do koje idem. I ti novi odnosi za EU, uniju, naše partnere, će biti vrlo važna stvar koju mora jasno nadzirati i provjeriti parlament. Naravno, ono što je najvažnije što mi tu želimo unijeti u čitavu tu regiju kroz naše ugovore, to su temeljna prava, vladavina prava, slobode i tako dalje, demokracija, dobro upravljanje, e, poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda na kraju bez jedne dobre i kvalitetne borbe protiv korupcije, dublje suradnje na ekonomskom području, jedino što nam ostaje su zapravo bile samo prazne riječi na papiru. Zbog toga, kako bi ostvarili jače investicije, trebamo sve ono što stoji u tim sporazumima ostvariti. Očekujemo da će nam naši stručnjaci dati stanovite, e, da kažemo, insajderske poglede na sva ova pitanja, kad bismo lakše izradili naš parlamentarni izvješće. Danas smo poznali dva poznata stručnjaka kako bi nam iznijeli svoje mišljenje o toj temi kao i predstavnike Europske službe za vanjsko djelovanje koji će nam se uskoro pridružiti. Naš e, originalni govornik e, za o Armeniji, gospodin Rikard Tigargazijan zapravo, naš stručnjak koji je o tom bio zadužen za to, nije se mogao danas pridružiti, zbog toga imamo dakle izvršna direktorica otvorenog društva Armenije među nama koja je bila ljubazna i prihvatila ovo poziv. Ona je 19 godina u tom društvu u kojem se bori za demokratsku tranziciju i demokratske izbore kao prava manjina i objektivne poštene izbore i zapravo jednu demokratizaciju cijelog društva. Zatim ima gospođu Leila Aljonu koja predaje na sveučilišnu Oxford gdje je i osnivačica Centra za nacionalne međunarodne studije i koja je inače jedan think tank koji je radio u Baku u Azerbeđanu. Ona je prije toga radila za NATO njihov obrambeni količ, zatim sveučilište James Hopkins, otvoreno, institut otvorenog društva kao i UNDP. I na kraju imamo tu gospodina Dirka Šebela koji će nam se pridružiti i koji vodi odjel za istočno partnerstvo Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Dakle, ko će od naših gostova za, gostiju započeti? Izvolite. Hvala. gospodine McAllister. Pozdravljam sve članove ovog odbora, drago mi je da vam se mogu obratiti, mada e, kao što budući da Richard nije mogao doći ovdje da on drži govor, nažalost eto ja sam ga morala zamijeniti. Počet ću e, sa svojim iskustvima iz e, zaklade Otvoreno društvo i kako smo mi zapravo pokrenuli e, taj cijeli projekt da Europska unija i Europa kroz Vijeće Europe e, na neki način bude više prisutna u Armeniji i da pomogne u razvoju dobrog upravljanja i demokracije u Armeniji. Svako oblik takvog pridruživanja, povezivanja sa Europom sa Europskom unijom koja se zasniva na tim nekim vrijednostima i ovaj plan e, reformi koji je osmišljen zaista Europom koji zapravo potiče tu taj proces reformi u Armeniji tako da bi ona postala demokratičnije, otvorenije društvo i država s kojom se bolje upravlja. Tako da smo zapravo mi tu E, dali prioritet e, tom partnerstvu e, sa Europskom unijom kroz program partnerstva u susjedstvu i kroz različite druge programe pod okriljem Vijeća Europe. Nastavili smo pažljivo pratiti kako se zapravo provode te reforme, kako su one osmišljene i pokušali smo to dobro upravljanje ljudska prava i e, zapravo na neki način e, pozvati e, vladu na odgovornost vezano za sve to i također tu imamo to obećanje demokratizacije promicanja ljudskih prava koje je Armenija dala Europskoj uniji i sada činjenica da se sada treba potpisati taj sporazum o pridruživanju to je nešto što je veoma važno i za civilno društvo ali i za šire društvo ako pogledate ankete, eh, povezivanje s Europom je uvijek eh, bilo veoma visoko na listi prioriteta u javnosti. Eh, građani to veoma važnim smatraju. Posebno pozdravljamo ovu mogućnost koja nam se otvara nakon četiri godine skoro pune četiri godine od 2013. dakle od 3. rujna kada je donesena odluka da se ne potpiše unilateralno, znači da Armenija ne potpiše taj sporazum o pridruživanju. I tu smo vidjeli taj negativni učinak e, te činjenice. To je imalo negativan utjecaj na cijelo društvo, posebno na gospodarstvo, ali i na demokratske standarde i na aspiracije i težnje u tom smislu. Tako da u tom e, smislu zaista pozdravljamo ovu činjenicu da sada imamo šansu da imamo jedan strukturirani i obvezujući sporazum sa Europskom unijom. No, e, od čega da počnem? Mm, na početku ću pokušati nešto reći o situaciji i što je zapravo su značile te četiri godine Armenija je nedavno e, u travnju ove godine provela prve parlamentarne izbore po novom e, izmijenjenom ustavu koji zapravo treba Armeniju e, pretvoriti u parlamentarnu republiku. Do sad je bila imala predsjednički sustav i sada imamo taj jednogodišnji e, period u kojem će doći do e, tog e, prelaska. Prije potpisivanja, odnosno prije tih izbora, su parafirale obje strane ove ovaj sveobuhvatni sporazum. Izbori e, su zapravo obilježili taj novi e, jednogodišnji period e, i pokazalo se da je to zaista bio jedan veoma aktivni period te tranzicije, zato što su time pokrenute te e, promjene e, koje predviđa novi ustav i to znači da će zapravo doći do velikih e, promjena u zakonodavstvu što se tiče upravljanja ljudskih prava, što se tiče kaznenog zakona. Znači, to predstavlja stvarnu šansu da se zemlja promijeni, da ona postane upravo ona zemlja koju, kako je definirana e, ovim ciljevima e, na kojima počivaju te izmjene Ustava, znači da imamo bolju vladavinu, da pravosuđe bude nezavisno, e, da imamo diobu vlasti i da se na bolji način poštuju ljudska prava. Znači to su sve promjene koje direktno se odnose na način vladanja, na pravosuđe, na ljudska prava. Imajući sve to na umu, e, to je jedan od tih aspekata koji e, sam htjela da imate na umu kad se govori o ovom periodu. Drugi aspekt je veoma negativno iskustvo e, s obje strane nakon što 2013. nije potpisan taj sporazum nakon tih dugih pregovora. I zapravo e, bilo bi dobro da razmotrimo što se dogodilo u tom razdoblju i da naučimo, e, da izvučemo neke pouke iz toga. Mi smo e, na osnovu toga spremni na svaki način spriječiti da taj negativni, ti negativni događaji da do njih ne dođe, odnosno da pozitivno gledamo kako iskoristiti taj, to razdoblje prije potpisivanja, što očekivati i na što treba obratiti pozornost u ovom periodu. I moram reći e, da, nažalost, e, tu ima puno razloga za brigu, zato što u ovih proteklih četiri godine možda čak i dulje vrijeme, e, zaista je došlo do proklizavanja e, u natrag, pogoršanja situacija kako sa upravljanjem, tako i sa ljudskim pravima i imamo situaciju da kada e, politički prosvjedi ili aktivizam, izražavanje neslaganja političkih dovodi do E, snažnih pritisaka i ljudi ne mogu ili imaju ograničene mogućnosti da zaštite svoja prava e, pred sudovima zbog toga e, što je sudstvo, odnosno pravosuđe dosta nije uopće neovisno i lako je pada pod utjecaj. I zato je sada pravi čas da budući da sada imamo te, taj period kad će doći do promjena zakona, e, sada bi Europska unija trebala jako paziti na to kako se to radi. Također trebamo imati na umu da nakon e, izbora koji su provedeni u e, travinju, bilo je tu snažnih društvenih, ekonomskih i političkih promjena, odnosno priprema za te promjene. I zapravo, kao što je već rečeno, to dokazano je da je politička vlast snažno konsolidirana i to u ovom u rukama predsjednika i njegovog aparata. Budući, sada, e, budući da sada prelazimo na e, parlamentarnu demokraciju, e, neki dijelovi režima su se zapravo tome usprotivili. Sada treba, treba prebaciti te ovlasti na nove dijelove sustava, a da ne dođe do nekih E, tu rupa i problema. Znači, u novom sustavu e, sada će e, i dalje trebati funkcionirati sve grane vlasti. Tu mora zaista paziti i treba na takav način promijeniti zakone da zaista zajamčimo slobodu javnog okupljanja, odnosno prostora i pravosuđa da e, više ne postoji prijetnja da ta konsolidirana moć u rukama predsjednika utječe na njih. Jedan način na koji treba, možemo nadzirati situaciju jest da znamo zapravo što se e, događa e, u okviru e, tog novog e, programa koji se zove jedinstvo nacije i vojske. Tu sad zapravo postoji jedna, jedan potencijal da dođe do militarizacije društva i zapravo da se konsolidiraju neke funkcije izvršne vlasti, pa čak i zakonodavne vlasti u okviru tog novog programa. Ono, e, evo da bude malo konkretnija u svojim preporukama, odnosno da pokušam na neki način vam ukazati na neke važne stvari. Znači, trebali biste zaista vidjeti na koji način će se reformirati pravosuđe i da u okviru toga se posebno e, pazi na zakon o kaznenom postupku, na kazneni zakon i da se zaista ostvari ta dioba vlasti i da pravosuđe na taj način postane neovisnije. I Europska unija je stavila prioritet e, upravo na kazneno pravo i jako je mnogo uložila upravo na to kako bi se pobrinula da se sprečava e, progon i da se e, kazneno goni i sprečava mučenje. Tu e, ima puno toga što nas brine, moram reći, i zaista želim vam ukazati na to da se trebaju provesti reforme na tom planu i da idu u ovom smjeru kako je to zacrtano. Postoje problemi u društvu i oni se zloupotrebljavaju i zapravo se na neki način potiču zato da bi se taj negativni patriotizam i negativni patriarhalni stav e, prema Europi i posebno što se tiče obiteljskog nasilja, diskriminacije, odnosno mm, suzbijanja diskriminacije. Znači, ja bih e, posebno vas zamolila da tu budete vrlo, vrlo pažljivi i da zaista e, potičete te reforme i da e, date podršku civilnom društvu u tom smislu. Kao što sam već spomenula, bilo je nekih negativnih zbivanja što se tiče e, sudjelovanja javnosti, e, slobode izražavanja i e, posebno izražavanja drugačijih mišljenja i također slobode zbora. U ovom momentu tu su ljudi koji kojima se sudi kojima se sudi zbog njihovih političkih e, težnji ili stavova e, koji su suprotni stavovima e, stranke na vlasti i pristup sudovima, odnosno pravdi ovih ljudi je u velikoj opasnosti. Dosta je upitan. Nadamo se da će Europska unija sada veću pozornost posvetiti svemu tome i da će Europska unija biti vidljivije nazočna e, kao partner, kao sugovornik koji se zastupa zapravo ideju e, unije zasnovane na vrijednostima, a ne e, samo da bude stranka potpisnica nekog sporazuma. Iskustvo e, koje smo imali sa reformama u Armeniji je dosta nezadovoljavajuće zato što mi jesmo e, zapravo e, vidjeli taj pristup koji je dosta površan pa čak i manipulativan u nekim aspektima. i zapravo reakcija Europske unije na sve to baš nije bila potpuno adekvatna. Nažalost, e, to se dogodilo prije e, početka e, odnosno prije nego što je potpisan ovaj sporazum, a sada nažalost vidimo taj isti stav i zapravo e, sve su veće spekulacije, posebno što se tiče nekih e, tih reformi ili nekih drugih tema koje su sada na dnevnom redu kao prioriteti Europske unije. I to je također nešto što nas e, brine. I kao što sam već ukazala, radi se o pitanjima koji se ponajviše odnose na zaštitu e, javnog prostora, slobodu izražavanja, slobodu e, zbora, e, borbu protiv diskriminacije i obiteljska nasilje. Dakle, to su stvari koje bismo mi označili kao prioritete, ali posebno područja gdje Europska unija je zaista promicala borbu protiv e, korupcije i e, dobro upravljanje i to je stav koji e, i delegacija Europske unije u samoj zemlji izriče. Um, Ako sam osunijem na trenutak. It's, Vrlo je važno da kad se krene s tim pregovorima, da mi zapravo e, zaista e, izvučemo neku pouku iz toga što je pošlo po zlu i da nastojimo izbjeći situaciju da se to ponovi i u ovim pregovorima. I činjenica da se od e, Armenije traži da e, se odgovorno ponaša i da se drži svoje strane e, dogovora, da je to veoma važno, zato što mislim da smo vidjeli da se situacija zaista pogoršala i to nas e, podsjeća na to kakva je bila situacija prije. Posebno e, što se tiče pravosuđa, i posebno što se tiče pogoršanja situacije sa demokracijom. Kad se pregovaralo o sporazumu i kad se zapravo E, stavi mm, kvačica u svaki onaj okvirić e, da se označi da je nešto napravljeno. Moramo ići dalje od toga, moramo provjeriti da li se stvarno stvari mijenjaju na terenu. I nije u redu da se sada govori o e, pravosuđu i nezavisnom pravosuđu i diobi vlasti i osiguravanju prava na pravično suđenje za sve građane, a istovremeno u zemlji se sudi e, političkim protivnicima, e, vrhuške ljudi koji su optuženi za ovo ili za ono, ali zapravo im se sudi e, zbog njihove političke aktivnosti kojima se istovremeno krši njihovo pravo na pravično suđenje. Tako da je zaista veoma važno da se te stvari na jedan elokventan i artikuliran način iznesu armenskoj strani, jer to su kameni temeljci na kojima se gradi suradnja e, s Europom i to zaista nije u redu. Nije u redu da se priča o dobroj vladavini, dobrom upravljanju, a istovremeno e, da se e, uopće ne obraća nikakva pozornost i da se odmahuje na stvarne primjere korupcije. Nije u redu da se govori o socijalnoj pravdi, a istovremeno da nemamo zaštitu e, najosnovnijih radničkih prava. Tako da to su sve e, te važne teme i, i vidjeli smo zapravo samo e, Činjenica da se to ne osigurava, e, da se to ne jamči, dakle prvo govorimo o radničkim pravima, onda ravnopravnosti u obrazovanju i e, sve je to, sve to zapravo služi tome da se konsolidira e, vlast i da se oteža funkcioniranje raznih demokratskih instituta kao što su između ostaloga i izbori. Tako da zaista e, vas molim da obratite pozornost na to što se događa na terenu i e, činjenica da, odnosno da se zaista uvjerimo da ono što se treba promijeniti, što su armenske vlasti preuzele obvezu da ih promijene, da ih će ih zaista promijeniti jer teorija i praksa su ovdje sasvim različite. Ja ću rado odgovoriti na vaša konkretna pitanja. I to je sve što sam zapravo željela reći. Hvala. E, hvala gospođi Minasijan. A sada e, se obraćam gospođi Alijevoj koja će nam nešto reći o Azerbajdžanu. E, hvala. 2006. tri republike na Južnom Kakazu su potpisale akcijski plan i sve tri su tu govorile veoma inspirativno o e, svojim evropskim aspiracijama. U Azerbajdžanu je civilno društvo imalo snažnu kampanju upravo u tom smjeru, ali onda su vidjeli da ta klauzula tu niti ne postoji. Što se dogodilo u e, svim tim godinama? Azerbajdžan e, je pokazao da ne samo da se pogoršala situacija sa demokracijom, nego da zapravo su se oni udaljili od tog e, početnog, e, e, početne izjave deklaracije pune entuzijazma. No evo, dva strukturna faktora su igrali važnu ulogu. Strukturni čimbenici su naravno kompleksna geopolitička situacija. Imamo tu i ovu veliku silu Rusiju koja igra velik utjecaj i zemlje su izolirane zahvaljujući toj ruskoj situaciji jer one zapravo nemaju e, dovoljnu protutežu e, što se tiče te e, onoga što zovemo hard power, znači stvarne tvrde sile koja bi bila prisutna primjerice sa zapada. Znači ruski pritisak i dalje ostaje veoma važan faktor koji će utjecati na to kako će se zemlje ponašati, kako će taktiku provoditi. U Azerbajdžanu se to provodi kao i u drugim zemljama, kroz e, te e, secesionističke sukobe. To je počelo 90. godina prošlog stoljeća, ali evo i dalje. E, I zapravo Azerbajdžan se kažnjava od samog početka 90. godina prošlog stoljeća za svoje nastojanje da provodi tu nezavisnu politiku ali druga strana ove medalje je e, domaća politika. Imamo e, gospodarstvo koje počeva na nafti. Znamo paradoks e, bogatstva, znate što se događa sa zemljom koja počinje monetizirati tu naftu tokom dekolonizacije kada institucije su još uvijek jako slabe i što se događa sa izgradnjom demokracije i institucija kada imate e, te interese e, za tim energentima. Nakon 2006. upravo se to dogodilo u Azerbajdžanu. počelo se priljevati novac e, od nafte, to je povećalo taj, to samopouzdanje vlade E, i došlo je do onoga što zovemo nacionalizam zasnovan na resursima i tu onda nema nikakve, ni stimulira se integracija. I, e, međutim, tu imamo različite dijelove društva e, i upravo ću o tome govoriti. To je drugi čimbenik, a to je odnos između Europske unije i Azerbađana, oblik tog odnosa. Ono što se zvalo diferencijacijom nije uzelo u obzir E, te strukturne efekte e, koje e, je nafta imala na gospodarstvo. Nije se radilo o pojedinim preprekama za reforme u pojedinim zemljama konkretnim i od 90-ih nadalje je očito da razvoj te simetrije između društva i države kada je država u velikoj mjeri bila ojačana e, tim ogromnim ulaganjima u energetsku infrastrukturu, jer to je sve bilo u državnom vlasništvu, a civilno društvo je imalo jako mala financijska sredstva istovremeno. Ako pogledate dinamiku, vidjet ćete da je civilno društvo u Azerbajdžanu dobilo 10%, puta manje novca nego društvo u Gruziji. Ako usporedite to sa Armenijom, također Vidi se da su najmanje sredstava je otišlo na civilno društvo u Azerbajdžanu. Zbog toga je civilno društvo do kraja ove, ovog desetljeća postalo vrlo ranjivo. I 2014. je došlo do tog dramatičnog pritiska na civilno društvo kada su mnogi od vodećih e, zagovornika ljudskih prava i drugih organizacija civilnog e, društva zapravo e, morali prekinuti s radom. Dakle, govorimo o tom instrumentalnom čimbeniku i svi mi znamo da je energija veoma važna. 2006. je potpisan memorandum o energiji i zapravo to je utjecalo na provođenje reformi u Azerbajdžanu. Jer Azerbajdžan je zapravo stekao e, tu ideju da se e, reputacija i imidž mogu zasnivati na uspješnim gospodarskim reformama i da ako e, se pokažete na planu energetike, ako mm, omogućite nekom energetsku sigurnost, da ćete onda biti priznati i prepoznati da će se s vama postupati kao sa ravnopravnim partnerom u europskoj zajednici. Dakle, kada govorimo o Azerbajdžanu i posebno je važna ta otpornost jer ona tu e, izravno ovisi o tome kako e, zemlje u susjedstvu se razvijaju u smislu razvoja ljudskih prava, demokracije i tako dalje. I mislim da je to nešto što je uvijek nedostajalo u odnosu Azerbajdžana i Europske unije, znači taj principijalni pristup. Je veoma važno pitanje koje e, stalno nedostaje upravo taj, taj principijalni pristup. Mi u potpunosti podržavamo aktivnosti Europskog parlamenta i moram reći da je Europski parlament u pravom času i vrlo jasno i glasno reagirao na sve što se događa u regiji i u zemlji, ali nažalost nakon toga nije uslijedilo nikakvo djelovanje, znači nije zemlja trpjela nikakve posljedice zbog nekih takvih ponašanja. Dakle, za naše društvo, jer veoma je važno povući tu razliku između e, uspostave društva, posebno u zemljama gdje e, koje imaju puno nafte i gdje zapravo te elite e, žive od rente, od nafte, a ne od poreza. Dakle, važno je reći da mi očekujemo snažniji principijalni pristup usprkos činjenici da novi, nova globalna strategija taj, e, ima taj novi pristup e, koji se zove principijalni pragmatizam. Mi očekujemo da taj pragmatični pristup e, neće se svesti na potpuno zanemarivanje problema koji zapravo predstavljaju najsnažniji i najsnažniju jedinstvenu karakteristiku Europske unije, a to je njezina mekana moć, soft power. Mi bismo također e, htjeli upozoriti na još jednu stvar, a to je imitacija. Pitanje upravljanja i sektorske suradnje može dovesti do veće manipulacije od cijelog tog, dakle, cijelog tog postupka izgradnje institucija, jer naši e, vođe su naučili kako da koriste te takozvane reforme za svoju vlastitu korist. Dakle, formalno to se može zvati reforma, decentralizacija ili deregulacija ili tako nešto, a zapravo to dovodi do još veće monopolizacije vlasti. Dakle, e, sve to bi trebalo E, na neki način obuhvatiti ovim novim sporazumima oko kojih se sad pregovara. E, jedna od karakteristika Azerbajdžana jest e, najveći broj političkih zatvorenika, kao što znate. Dakle, Europa i Europska unija su jedino na što se ti ljudi mogu osloniti. Tako da moramo im dati do znanja da još uvijek postoje ljudi kao što je na primjer gospodin Garmamedov, dakle koji unatoč odlukama Europskog suda za ljudska prava su i dalje u zatvoru. Nažalost, e, došlo je do uhićenja novinara, e, recimo jedan bloger i pa, dakle Galandarev, to je jedan bloger i novinar koji je preminuo u zatvoru Imamo čak e, i e, ubojstva bez sudskog postupka. Do toga je došlo i mm, u ovom predmetu za vele izdaju i ljudi e, koji su bili u vojsci su ubijeni i tajno pokopani. I mi bismo također htjeli upozoriti na taj establishment koji će pokušati pogurati potpisivanje tih sporazuma, a tu će onda više neće postati ta mogućnost da se postavljaju uvjeti i više oni neće biti ni, ni na koji način e, odgovorni za kršenje tih nekih klauzula. E, koliko još imam vremena? Hm, pet minuta, hvala. Hoću samo reći da ako energetska sigurnost i trgovina su i dalje područja gdje i Europska unija i Azerbajdžan e, se slažu, ali kao što sam rekla, energetska sigurnost je jedan od tih e, strukturnih čimbenika koji nažalost ne funkcioniraju baš e, tako dobro što se tiče izgradnje demokracije. Dakle, to bi svakako trebalo uzeti u obzir i to bi trebalo svakako na neki način riješiti u ovom novom sporazumu. A sada što se tiče ovih e, preporuka, rekla bih da trebate zahtijevati puštanje na slobodu političkih zatvorenika, poboljšanje političkih uvjeta u zemlju, uključujući slobodu medija, e, također za oporbu, normalno funkcioniranje oporbe. Radi se o velikim uvjetima i zato što oni omogućuju to partnerstvo koje će biti ravnopravno i strateško jer e, koliko sam e, ja shvatila Azerbajdžan upravo to želi, želi ravnopravan e, odnos. A to nije moguće ako naprosto se oni ne drže svojih međunarodnih obveza i međunarodnih standarda za ljudska prava. Znači, svi restriktivni zakoni koji ograničavaju e, funkcioniranje nevladinih organizacija, sustav registracije, sustav registracije donatora, e, stranih donatora, zatim amnestija za sve nevladine organizacije, odmrzavanje njihovih računa, e, da im se omogući da dalje putuju. Također, moramo paziti na e, sve te stvari koje bi mogle biti negativne. I također bi jedan od prioriteta trebalo biti učlanjenje Azerbađana u svjetsku trgovinsku organizaciju i e, postoje veliki rizici sektorske suradnje i e, inače ćemo imati jako plitak utjecaj. Trebali bi se također imati neke, neke odredbe koje koje će omogućiti da se kontroliraju svi učinci e, ovih e, sporazuma. Zatim e, pravna konvergencija, također utjecaj energetske politike na domaću opskrbu energentima, također veća divergencija i shvaćanje uloge energetske sigurnosti u društvu i u vladi. Također trgovinsko partnerstvo koje će omogućiti e, diversifikaciju gospodarstva i e, općenito liberalizaciju. E, I naravno jedno od pitanja jest ako imate ograničene kanale za utjecaj na političkom planu, onda biste trebali povećati utjecaj na obrazovanje, razmjenu studenata i učenika, zato što zato što imamo i taj, te programe za znanstveno istraživanje. To se sve može ciljanim aktivnostima i financiranjima i e, kampanjama za podizanje svijesti. Evo, e, tu ću prekinuti svoje izlaganje i na raspolaganju sam vam za pitanja. Salijeva. A lijepo, gospođa Alijeva. Na ovom, da kažem, insiderskom pogledu na stanje u Azerbejdžanu. U međuvremenu je stigao i kolega kog smo čekali, gospodin Šuker, pa predlažem da njemu damo riječ, a nakon toga imamo dovoljno vremena još za pitanja i raspravu. Gospodin Šubl je zadužen za pregovore u pojedinim sektorima u vezi slapanja ovog ugovora s Armenijom i Azerbejdžanom, ali i za onaj politički dio. Izvolite, imate riječ. Hvala. Dobar dan, draga kolege i štovani gosti iz Azerbeđana i Armenije. Oprostite što sam zakasnio i što sam propustio dijelove prezentacije, odnosno iznošenja e, pogleda na stvari iznutra, ali ja ću vam dati otprilike e, naše stanje stvari, dakle gdje smo mi iz Europske službe za vanjsko djelovanje kod pregovora i su naše stajališta. Da e, počnemo prvo s Armenijom. Kao što znate, malo ćemo ovdje povijest e, rekapitulirati, jer vidite, ja sam 2013. 2. rujna upravo stupio na ovu dužnost, kada se Armenija odlučila povući iz pregovora o sporazumu, o približavanju i za, odlučila se za članstvo u Euroazijskoj trgovinsko-ekonomsko-gospodarskoj skupini. Međutim, poslije je ipak odlučila nastaviti poboljšavati svoje odnose sa Europskom unijom, ali ne kroz ugovor o približavanju stabilizacije. Naravno, trebalo neko vrijeme da vidimo što je uopće onda tehnički moguće s obzirom na njihov onaj kurs koji su se odlučili, pa se čekalo godinu i pol dana da je Armenija formulira svoje stajališta. Armenija je naravno morala onda preuzeti stanovite obveze kod ulaska u Euroazijsku ekonomsku zajednicu, da tako kažemo, i onda konačno 2015. godine Evropska unija je odredila novi pregovarački mandat za to i to je krenulo u prosincu, su pregovori krenuli 2015. Zaključeni su vrlo brzo, s obzirom na to da je to jedan novi sporazum, naime već u veljači 2017. Tijekom pregovora se puno toga moglo razmatrati i puno tog se moglo preuzeti iz onih pregovora koji su već vođeni prije u vezi jednog mogućeg ugovora o približavanju pa je prema tome jako puno tog ušlo u ovaj konačni naš nacrt teksta i ugovor i pogotovo u sektorskim pregovorima. Bili smo jako sretni da se Armenija složila i sa onim dijelovima gdje se mi pravnim propisima trebamo približiti i pomalo harmonizirati. Dakle, Armenija prihvatila to da to provede i za čitav niz e, sektora smo dali malo duže rokove da se stvari implementiraju, međutim, to je jedan jako dobar sporazum, vrlo ambiciozan i ovaj trgovinski dio koji zapravo prethodi jednom ugovoru o sveobuhvatnom i dubokom trgovinskom sporazumu dakle taj trgovinski dio kod pristupanja Armenije Euroazijskoj uniji, donosi sa sobom i stanovite obaveze koje je Armenija, koje Armenija prihvatila. A sada taj ime sporazuma je dakle jedan sveobuhvatni i e, pojačan ugovor o partnerstvu ili SEPA ako hoćete kraticu prema engleskom akronimu. Taj sporazum je u ožujku završen i sad se priprema za potpisivanje. Za one koji još nisu sasvim upoznati u to, dakle, taj proces uključuje verifikaciju teksta od strane naših e, lingvista pravnih, lingvista pravnika, zatim prijevod na sve evropske jezike, jezike Evropske unije, ali na armenski. To su sve, dakle, procedure koje predviđa priprema tog sporazuma za potpis. Zatim SEPA bi, ako sve bude išlo po planu, bi mogla biti potpisana tijekom samita u studenom. SEPA po našem mišljenju upravo demonstrira, ako je to ikad i bilo potrebno da se demonstrira, kakve su mogućnosti da jedna zemlja iz istočnog susjedstva može ostvariti svoje ambicije kroz Euroazijsku uniju i tako se zapravo približiti Europskoj uniji. Jedna od ključnih stvari je bila da se pokloni pažnja posebno armenskom ispunjenju svih obaveza sektorskih. Glavni cilj je bio da SEPA, za razliku od onog ugovora o pridruživanju, kao što sam već rekao prije, nije sadržavala ove dubinske trgovinske odnose, a je isto tako i da član jedne carinske unije euroazijske ne može slobodno više sklapati neke druge trgovinske ugovore, a to bi bilo naravno drugčije da je išlo onim prvim kolosijekom. A riječ je naravno o različitim ugovorima slobodnoj trgovini sa trećim zemljama. naravno mislimo da ćemo ovaj sporazum zaključiti sa Armenijom i koji će ipak, makar ne ide u takve dubine kod slab trgovine, stvoriti vrlo pozitivno ozračje za buduće investicije i isto tako naići na dobar odjek u javnosti. Toliko Armeniji. Što se tiče Azerbejdžana, tu nismo tako napredni kao s Armenijom. Imali smo neku vrstu početka pregovorima o sporazum o pridruživanju još 2011. E, ali smo onda shvatili da Azerbeđan zapravo nije zainteresiran za tako blisku suradnju i pridruživanje, kako su to neke druge članice istočnog partnerstva bile. I oni su tražili zapravo zajedničku korist i ravnopravan odnos u jednom partnerskom odnosu. To smo uzeli u obzir i onda smo 2015. na istočno evropskom e, partnerskom samitu u Rigi, onda je povjerenik Han sastavio zapravo jedan nacrt ugovora o strateškom partnerstvu sa Azerbejdžanom i izrazio interes da se krene u dugoročne pregovore kojima bi se izgradio upravo ovakav jedan ugovor o pridruživanju i sveobuhvatnim odnosima, ali to naravno, s obzirom da su ti partnerski ugovori već 20 godina stari, očito sadašnji, očito je zastarjeli, potrebne su nove osnove i jasno treba to uklopiti i harmonizirati sa evropskom dobrosusjedskom politikom kao i sa svim ostalim izmjenama na političkoj sceni i svim, svim izazovima s kojima se nosimo. 2015. emisija otišla u Baku da se vidi općenito kolike su njihove ambicije tamo u Azerbejdžanu glede budućeg sporazuma, da se vidi da opće razina njihovih ambicija i očekivanja ne bude ispod ovog što je dosadašnji ugovor o partnerstvu nudio. Zatim da vidimo da će novi ugovor biti apsolutno pravno obvezujući i da će se zapravo nadovezati i zamijeniti ovaj dosadašnji zastarjeli ugovor o partnerstvu. I to je bilo vrlo zanimljivo jer prema našem spoznajama i znanju to je bilo prvi puta da je jedna treća zemlja predočila nacrt ugovora Evropskoj uniji. To je dakle zaista iziskivalo stanovitu fleksibilnost naše strane da vidimo što ćemo s tim kad smo vidjeli taj, taj nacrt ugovora i da vidimo da nađemo jedno dobro rješenje. Pogotovo da to onda uzmemo u obzir kad budemo tražili mandat od naših članica da vodimo te pregovore dalje. Prošle godine je vijeće ministra vanjskih posla se složilo sa tim nacrtom i mislimo da je unutra u tom nacrt ugovora je bitno prošireno područje na kojem ćemo surađivati u odnosu na ono što smo prije imali. Pregovori su samo dva mjeseca kasnije, dakle 7. veljača ove godine počeli i to tijekom posjeta predsjednika Lijeva Briselu. Dakle, početak tih pregovora nam nudi po našem mišljenju i mogućnost ne samo da ažuriramo pravne osnove, nego i trenutno stanje naših odnosa u ukupnosti a možemo i proširiti sva područja suradnje u odnosu na one zastarjeli ugovor o partnerstvu. I pogotovo ona područja koja nisu bila uopće spominjana i ona koja nisu bila dovoljno obrađena ili uzeta u obzir. Naravno, to nam nudi i mogućnost da proširimo svoju suradnju trenutno sa Azerbajdžanom, jer koji, evo, upravo pokušava diversificirati malo svoju proizvodnju i svoju ekonomiju, da se odmakne samo od gole proizvodnje nafte i oni su izrazili želju za suradnju drugim područjima. Transport bih tu spomenuo kao vrlo važno područje, s obzirom da se Azerbejdžan nalazi malo donekle na nekakvom raskrižju putova između Europe i Azije, zatim turizam, borba protiv terorizma, ali i digitalna ekonomija koja je jedan od važnih prioriteta jasno i u evropskim predsjedanjima, zadnjima, našim semestru, našem razvoju i tako. Naravno, to nam nudi mogućnost da ažuriramo i da pravo sve obveze koje Azerbeđan prije preuzima u odnosu na demokratizaciju svog društva, uspostavu pravne države i poštivanje temeljnih prava i slobode. Očito to je i važan faktor kojim smo mi moramo razgovarati s našim zemljama članicama kada nam trebaju dati suglasnost za mandat za te pregovore, za taj ugovor. Jasno, to će klasično gledano taj sporazum će imati svoj politički, trgovinski i gospodarski dio. Imaće posebno poglavlje koji se odnosi na dobro upravljanje, vladavinu prava i poštivanje ljudskih prava, a pregovori se dijele kao i kod drugih pregovora koje vodimo sa trećim zemljama na tri radne skupine. Radna skupina prva koja se bavi političkim pitanjima, koje predvodi zapravo glavni pregovarač, koji je ujedno ispregovarao i naš sporazum sa Armenijom. Drugi radna skupina se bavi trgovinskim pitanjima, to radi naša opća uprava a treće se odnosi na ukupnu ekonomiju, tu ja predvodim. Što se tiče vanjskih stvari, mi smo već imali dve runde pregovora o političkim pitanjima u travnju i u lipnju i očekujemo još jednu rundu pregovora prije ljetne pauze. Postoji dakle jedna snažna volja i obveza koje su obje strane prihvatile da se to što prije moguće dovede kraju. Što se tiče političkog dijela možemo samo primijetiti da Imamo dio o političkom dijalogu, o ljudskim pravima, o zatim pravda, sigurnosti unutarnji poslovi i zatim imamo i naravno dio koji se bavi ljudskim pravima. U radnoj skupini o trgovini imamo, smo održali u lipnju prvu službenu rundu pregovora i taj se posao nastavlja preko videokonferencija, poglavlja koja smo već e, počeli pregovarati su transparentnost, zatim fitosanitarne kontrole, carine i razrješenje sporova između investitora i država i bit će ukupno 13 tih poglavlja. Naravno, to činjenica da Azerbejdžan nije članica Svjetske trgovinske organizacije stvar ne olakšava, nego upravo suprotno, ali nadamo se da ćemo i intenzivirati naš posao na tom području i da ćemo uspjeti neke konkretne rezultate polučiti, a čak i pomoć Azerbeđajnu putu do VTA. Što se tiče treće skupine, do sad smo otvorili devet poglavlja, zatvorili već tri i naravno tu ćemo imati isto jedno poglavlje o civilnom društvu koje još nije otvoreno, ali ćemo ga otvoriti i mislim da će ovaj novi sporazum kad bude gotov dati jednu sjajnu osnovu za dalje intenziviranje naših odnosa sa Azerbeđanom, uzimajući u obzir i poštujući sve ono što smo do sada odradili i što su naši prioriteti. I što smo naravno iznijeli razgovorima sa predsjednikom Hvala lijepo gospodine Šubal. Sad smo čuli tri vrlo zanimljive stajališta imamo mogućnost prezentacije, da kažemo, stanje stvari sa Armenijom i Azerbeđanom. Um, sad imamo još 35 minuta za raspravu. Imamo kolege koji se zanimaju za Azerbeđan i kolege koji se zanimaju za Armenije, pa ćemo možda odvojiti to u dvije skupine. Pa da krenemo prvo sa kolegama koji su tražili riječ, ali molim da budemo, svaki kolega ima tri minuta. Pa počinjemo sa Gospođom Zovko ime EPP-a. Hvala lijepa. Ja imam nekoliko komentara u vezi odnosa sa Azerbeđanom. Ja sam inače izvjestiteljica u sjeni za taj cijeli dosije Europskom parlamentu. Dakle, ovaj novi ugovor koji, pregovori o novom ugovoru sa Azerbeđanom koji je lansiran u veljači. Treba naravno biti na obostrani interes, ali je prepun, treba se baviti na najvećim našim izazovima, gdje je naravno prvo energetika. Iako se razvija jedan sveobuhvatni ugovor, za novi taj ugovor bi, ne bi smio zanemariti neke od najvažnijih vrijednosti koje su temeljima Evropske unije a naravno, mi smo svjesni implementat, važnosti implementacije i svih odred konvencija o zaštiti ljudskih prava. Iako je nekoliko, neki napredak, ustanovit napredak postignut na političkom planu, izmjena legislative na o civilnom društvu, ipak treba još jako puno toga učiniti i puno je preostalo da se napravi u tim društvima. I to kako bi Azerbejdžan postao jedan pouzdan partner Evropske unije. Nadalje, htjela bih se osvrnuti na događaj od prošlog tjedna što se tiče novih neprijateljstava koji su se iskazali između Azerbejdžana i Armenije. Svi smo svjesni da rješenje sukoba u Nagorno Karabahu e, mora biti mirnim putem se odvesti i da se to moraju te vlade naći političko rješenje za taj sukob. Što se tiče, mi se zalažemo da skupina iz Minska preuzme pregovore u tom sukobu. Za mm, tako misija AFETA u Azerbejdžanu i Gruziji je održana po mom skromnom mišljenju mm, ako dijalog je jedini način da se pomogne tim zemljama da postignu dugoročni mir i stabilnost. I mislim da je Evropska unija jedina ta koja ima moralne autoriteta s obzirom na poštivanje vlastitih vrijednosti da odigra tu ulogu posrednika. A inače mislimo da bi služba za vanjske djelovanje Europske unije trebala apsolutno poticati i angažirati se u e, razvoju tog dijaloga. Hvala. Sada prelazimo na socijaldemokratski klub zastupnika. Tu nema nikoga. Onda ECR Charles Tenok. Hvala. Moj klub naravno podupire ugovor sa Azerbejdžanom i mi smo naravno već više puta se izjašnjavali o problemu nedostatka demokracije i način upravljanja u Baku. Naravno isto to vrijedi i za Armeniju. Međutim, mi bi preporučili da se na tome više radi. Ako mi u cijelosti razumijemo što se u Armeniji događa i koliko tu postoji i nelagode zbog one opće želje da se ruska, da kažemo, sigurnosti, dakle, produži preko tih zemalja ponovno. Nisam sad baš svjestan da je bilo postignut neki veći napredak u zadnje vrijeme. Čini se da je to više se skupa što se događalo simbolične prirode, nego simbolične prirode, a nije bilo da sada neke prave ekonomske pomoći, napretka i odmaka od te situacije jednog kontinuiranog pritiska Moskve. Nitko od panelista ovdje nije govorio o toj temi, a možda bi stručnjaci iz eh, Azerbejdžana ili Armenije mogli govoriti o tome kako izgleda eskalacija napetosti ponovno u toj čitavoj regiji i očito u prošlosti je tu bilo jako puno, bilo je dosta armenaca koji su snajperi ubili i kako bi recimo tu jednu spiralu tih napetosti koja se događa uspje, mogli najbolje da kažemo smiriti izbjeći taj sukob. Pogotovo u, s obzirom na regionalna događanja i s obzirom na onaj sporazum iz Minska kojim se već i za, i za pitanje Krima i Ukrajine dogovarali uvjeti jednog prekida vatre, koji naravno djeluje na ovu regiju. Mi se počelo se tom razgovarati, ali nije se nikad daleko došlo ali možda je ovo sad prilika da budemo proaktivni i mislim da tu ovisimo dobrim dijelom i u suradnji sa Parizom i Francuzima, jer oni su tu bili partneri i u, ovoj skupini iz Minska koja je ugovorila primirje. Međutim, taj sporazum za sada nije implementiran i nije dao prave rezultate, što se naravno odrazilo i na regiju Armenije i Azerbeđana. Hvala, ime Aldovaca imamo četiri četiri kolege koji bi govorili. Prvo kolega Nikolaj koji je izvjestitelj za Azerbejdžan. Kolegica Nikolaj, hvala. Ja bih govorila o obje teme i Azerbejdžanu i Armeniji. Jer mislim da je to upravo sada jako dobra prilika ovi sporazumi da mi kao Europska unija budemo prisutniji u cijeloj regiji. Naravno mi imamo malo različite odnose prema tim zemljama. Jedno, jer su te zemlje različite. Jedna zemlja je bila uvijek bliska Rusiji i ostaje bliska Rusiji, druga se želi odmaknuti od tog utjecaja. Međutim, mislim da je glavni problem geopolitičko stanje u tom području. I iskreno žalim onaj incident od 4. srpnja kada su dvije azerske žene ubijeni. i to su ih ubili pripadnici armenske vojske. To je jasna eskalacija sukoba i to od koje je pridonjela armenska strana. Mislim da bi tu trebali biti prisutni i pitati obje strane, tražiti od njih zapravo da zaustave to naselje na granici. Jer vidite, taj incident od 4. srpnja se nije dogodio u Nagorno Karabahu, nego na granici ali kako god bilo, mi, mi pažljivo promatramo što se događa u toj regiji, mi znamo koja je razina demokracije, znamo što se događa s ljudskim pravima i u svakom našem dijalogu tražimo veće poštivanje ljudskih prava, poboljšanje te situacije sa temeljnim slobodama, poboljšanje situacije za civilno društvo, jer to će biti dio našeg političkog pristupa i naših zahtjeva tijekom pregovora. Mi vjerujemo da je što budemo prije uspjeli ispregovarati, sklopiti taj sporazum, to će biti bolje. I to do bolje za cijelu regiju, da se nasilje ne širi. I mislim da je isto tako jako dobro da ne kritiziramo cijelo vrijeme, da krenemo i konkretno pomagati, jer kako ćemo inače te krize riješiti. A bolje će biti i za općenitu suradnju između dvije strana. Vjerujem i nadam se da ćemo nakon ovog sporazuma da će Evropska unija biti prisutnija u tom području i pogotovo u vezi sigurnosnih pitanja. Jer vidite, ovaj format iz Minska i za mom isto tako jedan, jedan promašaj. Vidite, mi govorimo godinama i godinama o tom formatu iz Minska, ali pritom nemamo nikakve vidljive ili konkretne opipljive rezultate. Ako Evropska unija želi biti snaga koja pomaže uspostavi stabilnosti u toj regiji, onda se mora zauzeti, ako želi da se zavlada mir u toj regiji, ako želi da se ljudska prava uspostavi i demokratizira društvo, onda se mora pobrinuti da bude prisutna i da e, jedna i druga regija smanje eskalacije i poštuju svoje nacionalne manjine jedne drugih. Naravno, to je vrlo bitno i za svakodnevni život građana u Armeniji i Azerbeđanu. Hvala. Prema mom popisu imamo još pet govornika, gospodin Galer, gospodin Gjulej, gospodin Vajgl, Hosović i Nat. Gospodin Buhner još, još nekog sam promašio, ne? Dobro, sad zatvaram popis govornika. Sljedeći je Mihael Galer. Hvala lijepo. Za mene se sad dobro poklopilo da ovog tjedna imam to javno saslušanje, savjetovanje, jer prvi put uopće idem na konferenciju Armeniju i to letim u četvrtak. I tako ću se više na Armeniju koncentrirati u svoje intervencije. Ali bi volio od vas čuti koja je zapravo kako vi gledate kako izgleda ta motivacija u zemlji. E, da se uopće prihvate obaveze koje su tu preuzete i potpisane. Kad se sjetimo one 2013. gdje su neke stvari potpisane, druge nisu i onda su rekli nešto hoćemo, nešto nećemo i uglavnom se ništa nije implementiralo bitno, pa stoga sad moje pitanje. Armenci su onda bili u jednom drugčijem stanju. Vjerojatno im je Putin vrlo jasno rekao, ako to sve potpišete, onda možete zaboraviti na moju daljnju potporu i što se tiče pogotovo vojne podrške i pomoći u, okršajima sa Azerbejdžanom. Pa su onda tu bili relativno neambiciozni i stvari su razlačili. Pa se ja onda pitam, možda bi mi ipak mogli preko ovog političkog dijela pregovora na kraju ipak dugoročno učiniti nešto za budućnost zemlje, za razvoj njezine demokracije kao i za budući razvoj. Dakle, da više napravimo nego što smo to uopće 2013. mogli se i nada da ćemo uspjeti, jer onda de facto ništa konkretno nije potpisano. Evo vidite, ja se sjećam Janukovića, čak i da je on svojedavno mogao nešto potpisati, on bi se morao sigurno onda koncentrirati više na gospodarstvo da bi se nje, kako bi se njegovi oligarsi dobri bolje osjećali. Ali politički gledano na bolje upravljanje i ostalo, to se nije ništa puno dogodilo. Dakle, mislim, to je pitanje ipak jedne političke volje, pa me sad zanima kako vi to procjenjujete, da li zemlja kao Armenija, da li je motivirana da taj jedan, da kažemo, vrlo tanjušni, dakle sporazum koji je ostao bez nekih bitnih dijelova kao što su ova trgovine da li su spremni to potpisati, da li su biti spremni proći kroz različite ustavne reforme kako bi kasnije i politički došli u stanje da u situaciju da mogu postići sporazum sa svojim klasičnim suparnicima, susjedima Azerbejdžanom i u kojoj mjeri mislite i gdje bi se tu Europa konkretno mogla jače angažirati. Puno hvala Galer, Mihael. Sljedeći je gospodin Jurek. Tri minute. Hvala lijepo. Dakle, mi podupiremo apsolutno jedno mirno rješenje sukoba u Nagorno Karabahu. Međutim, uvjeti za to rješenje nisu baš dobri, jer za sada, do sada mi još uvijek nema mehanizam koji bi mogao, kojim bi mogli nadzirati provođenje e, prekida vatre. Iako je skupina iz Minska, Minski format, više puta predlagao da takve mehanizme uspostave. A dakle, bez obzira što je ovdje kazano, tu postoji jedan konkretni prijedlog koji bi nam omogućio da izbjegavamo u budućnosti ovakve tragične incidente kao prošlog tjedna. Mi znamo da Armenija smatra da je to bio jedan provociran incident jer je to se skupa se dogodilo u jednom nastanjenom području i da su oni zapravo na tu provokaciju reagirali pa je došlo do tog tužnog slučaja. Zbog toga mislim da bi mi morali uspostaviti jake mehanizme nadzora. I što bismo mi sad kao Europska unija mogli i trebali učiniti, a to je da uputimo, u, dakle naša visoka predstavnica, da apelira na obje strane da se napokon instalira taj mehanizam za nadzor provođenja prekida vatre kako je to već davno htjela, htjela minski format napraviti. Nadalje, mislimo da bi trebali i vidjeti u kojoj mjeri postoji dobra volja i politička volja da se to provede. Iz toga mislim da je visoka predstavnica prava adresa, dakle da naša visoka predstavnica to iznese i apelira na dvije strane. Hvala sad gospodin Weigel u ime Alde. hvala. Ovo je prilično paradoksalno što ovdje govorimo o novim ugovornim među dvije zemlje koje su susjedne zemlje, a pritom su toliko različite. Mislim da komisija ima dobar pristup, a da su naša prošla iskustva kad smo pokušavali doći do sporazuma s tim zemljama, da su nas ta iskustva naučila da bi trebalo uzimati u obzir uvijek njihove specifičnu prirodu tih država, njihovu poziciju geopolitičku i svekoliko drugo, kao i naše interese Europske unije u čitavoj toj regiji. Dakle, ja bih tu naglasio da u ovom slučaju kad govorimo o našem interesu Europske unije, a to je mir i stabilnost u toj regiji, onda ne smijemo zaboraviti da je Azerbejdžan država koja u nekom smislu zapravo stisnuta između dviju velikih država koje imaju vrlo jasne i specifične političke interese u regiji. S jedne strane to imamo vele silu Rusiju sa sjevera, s druge strane Iran s juga. Armenija je svoju odluku donijela. Ima samo jednog bliskog prijatelja, saveznika i ja se sjećam dobro izjave predsjednika Armenije koji je rekao nazočnost ruskih snaga na našem armenskom tlu je za nas najvažnija sigurnost koju možemo uopće zamisliti. Ali bez obzira na to, činjenica da sada pregovaramo o sklapanju dvaju sporazuma, mislim da je to vrlo pozitivan korak. E, to je nešto što bi moglo dovesti do poboljšanja ukupnih odnosa sa svim igračima u regiji, a moglo bi bitno popraviti stanje pravne države, demokratiziranja društva, poštivanja ljudskih prava, slobode medija, neovisnosti sudstva i tako dalje u objem zemljama. Mislim da su i panelisti upravo o tim važnim pitanjima govorili, a mislim da je cijela ova rasprava i ovi pregovori došli u pravom času. No, dozvolite još jednu stvar da iznesem. Ne vidim nikakve mogućnosti za stabilne odnose ukoliko se ne bude učinkovitije pristupilo rješavanju i ne riješi problem Nagorno Karabaha napokon. Ja apsolutno cijenim mišljenje skupine iz Minska i tog formata, ali mislim da bi Evropska unija trebala imati aktivniju ulogu i u samom Minskom formatu unutar njega, u skupini iz Minska. Mi smo zapravo prije nekoliko godina već napustili to mjesto, tu stolicu, da kažemo, koja je bila stolica Evropske unije u skupini iz Minska i prepustili je Francuskoj. I ne mislim da je to dobro, nego mislim da je potrebna aktivnija uloga Evropske unije u rješavanju tih problema. A zatim, istaknuo bih još nešto. Ne bi trebali zaboravljati da se ti problemi i sukobi trebaju de facto rješavati u skladu s međunarodnim pravom. A međunarodno pravo kaže da u, takvoj situaciji se mogu identificirati jasno zemlja koja je okupirala teritorij u drugoj zemlji. E, a to bi onda, ako se tako tretira, jasno, a treba se tako tretirati, treba to jasno reći tim dvijema zemljama, da je to vrlo jasno prema međunarodnom pravu. Možda bi bila pregovori bila prilika za nas da pokušamo objasniti objema stranama kako je potrebno malo više empatije jednih za druge kako bi se uopće mogli pregovori odvijati i odnosi normalizirati i da kompletna državna propaganda koja dolaze sa dviju strana ne služi baš nužno rješavanju tih sukoba. A sada gospodin Buhner, hvala. Ja imam ovdje Moram reći da Azerbejdžan nije članica, naglašavam, svjetske trgovinske organizacije, kao što smo već čuli, kao što znamo. Kada mi mislite da bi se mogli početi pregovori o tome ili oni već počinju pregovori o njihovom pristupanju svjetskoj trgovinskoj organizaciji jer ovisno o tome bi se onda možda mogli i ovaj trgovinski dio naših pregovara proširiti. Druga stvar u vezi Armenije. Vi ste rekli da rekli ste da se da je sada ovaj trgovinski dio zapravo prebačen na ovu drugu stranu jer je država pristupila Euroazijskoj uniji i da će te stvari de facto ta činjenica riješiti i ovo nedostatak trgovinskih pred, dijela u našim pregovorima s njima. Mislite li da će to zaista pomoći, da će to zaista pokriti sve to? Hvala lijepo sada gospodin Ostrevicius. Hvala što ste organizirali ovu raspravu i drago nam je da su nam e, se obratili predstavnici civilnog društva iz ove dvije zemlje kao i ambasador Šajblaka pa nam mogu reći kakva je trenutna situacija. E, imamo tu jedan zamrznuti sukob e, i zapravo to tome nije kumovala Europska unija nego ove sjevernije velike sile koje žele kontrolirati e, sve ove države na Južnom Kafkazu I kada e, neke e, zemlje su zapravo vam odgovorne, kada vam odgovaraju i kada imate takav utjecaj na njih, lako ih je kontrolirati. Moram reći da niti okupatori, niti okupirane zemlje ne bi smjele imati pravo e, da e, ih se abolira od poštivanja ljudskih prava i moramo biti jednako kritični iznositi svoje stavove znači ne, ne, neovisno o tome o kojoj se zemlji radi bilo o Azerbajdžanu bilo o e, Armeniji otmica gospodina Muhtarlija je, mi smo zaista tu morali e, iznijeti jasnu poruku. Nemojte to raditi, to je greška. Isto to vrijedi i za Armeniju. I kada čitamo izvješća o situaciji u regiji Alhamli, nažalost, e, zaista mi je žao e, tih ljudskih žrtava na Azerbajdžanskom strani, ali Moram reći da isto tako osuđujem ovo izvješće sa azerbajdžanske e, snage, odnosno strane gdje se govori o tome da će izvršiti napad na armenske snage koje su e, borbeno pripravne. E, a to nije prava reakcija, zato što time se samo eskalira sukob u regiji. Moje pitanje e, predstavnicima nevladinih organizacija, kako vi gledate na e, stanje e, u dijalogu o ljudskim pravima u vašim zemljama sa Europskom unijom i vidite li kakav napredak na tom planu? Moje drugo pitanje je kako biste vi procijenili kontakte između nevladinih organizacija dviju zemalja. Ako lideri ne razgovaraju, ne komuniciraju. Nije li uloga nevladinih organizacija da uspostavi te kontakte na razini ljudi, građana? I moje pitanje je veleposlaniku Šubolu. E, raspravlja se ove dvije zemlje, jedna je u Eurazijskoj uniji, a druga je u toj zajednici nezavisnih e, država. I mi zapravo na neki način e, pregovaramo i sa Euroazijskom unijom. E, ne znam e, kako izgleda njihova pravna stečevina, no znam kako je pravna stečevina Europske unije. Jesu li one kompatibilne? Kakav bi mogao biti budući učinak na pregovore i ishod tih pregovora. Hvala gospodine Sreviciju i sada konačno gospodin Nart. Zahvaljujem. Armenija je čudna zemlja, značajna zemlja Bez obzira na demografski e, porast e, koji jest pozitivan, ali činjenica je da ipak se broj stanovnika smanjuje zato što se obrazovani mladi odlučuju na odlazak iz Armenije jer im se time ne može zajamčiti bolji život. A bolji život e, ne mogu imati zato što je korupcija definicija i oligarhija koja je prisutna u mnogim gospodarskim i političkim sektorima je još jedna od realnosti u toj zemlji. U tom smislu kada govorimo o političkim reformama koje su superstrukturne reforme i kada socijalna struktura društva ostane netaknuta zato što je pod kontrolom oligarha u svakoj zajednici u regijama u toj zemlji koji su, pre, koji su si međusobno podijelili kolač e, i više ga nema ni za koga osim za oligarhe. I kada govorimo o toj superstrukturi, riječ je zapravo o e, realističnoj socijalnoj strukturi. Ako ne dotaknemo srce tog, e, e, znači, tog gnjilog oligarhijskog sustava, mi nećemo moći zajamčiti nadu ni u kojem sustavu. Na drugom mjestu želim govoriti o sukobu u Nagorno-Karabahu. Recite mi vi sami, nije li to možda opasna pandorina kutija? zato što je to posljedica nemogućeg miješanja prava ili pak samo, prava na samoodređenje na teritorijalni integritet, što je načelo iz Helsingija, a Azerbajdžan je na taj način dio Armenije, a prema e, sporazumu iz e, Madrida se daje zapravo pravo e, u tom Nagornu Karabahu po pitanju samoodređenja. E sada, kada govorimo o skupštini u Nagornu Karabahu, koja nije htjela pristupiti Azerbajdžanu kada je Azerbajdžan proglasio neovisnost i da skupština, koja je također neovisna skupština Južne Osetije, nije htjela e, e, integrirati se u Gruziju, u, znači gruzijski narod. Ako su te dvije stvari međusobno jednake, e, ne možemo primijeniti drugačije kriterije i zato je Nagorno Karabah Pandorina kutija između Francuske, Rusije i SAD-a. I takva se situacija može savršeno dobro e, primijeniti i na Južnu Osetiju. I to je ono što se može usporediti i sa situacijom na Krimu. I zato mi ovdje, kada razrađujemo strategiju za Nagorno Karabah, mogli bismo e, samo uzeti u obzir da situacija može završiti kao i na Krimu. I to je opasna Mm, osobna, znači to je opasna e, pandorina kutija gdje u principu e, možemo strategiju e, vrlo gadno uprskati. Sugeriram da sada zaključimo ovu temu malo iza pola pet, zato što nam onda dolazi novi šef izaslanstva Izraela da se predstavi. To znači da naši e, gosti imaju otprilike svaka po pet minuta. E, dajem riječ e, prvo damama i to puta prvo gospođi Alijevoj da odgovori, nakon toga, nakon pet, nakon toga pet minuta za gospođu Minasjan i onda pet minuta za gospodina Šubela. Puno hvala da, e, zaista mislim da postoji taj deficit e, uključenosti Europske unije u sukobu na Gornom Karabahu i to zaista ne odgovara e, važnosti tog problema. Mislim da bi Europska unija trebala biti aktivnije uključena zato što je to e, jedan aspekt kroz koji Rusija je stalno uključena u ovu regiju, ne samo kroz ovu tvrdu silu i zapravo se radi o utrci o naoružavanju između ove dvije zemlje i to je nemoguće u ovom momentu zaustaviti zbog toga što uporaba vojne sile nije delegitimizirana procesom iz Minska. Znači strane su zaključile da što e, veću imaju vojnu prednost, to će biti bolja njihova pregovaračka pozicija. Ove rezolucije UN-a su mm, naprosto zanemarene. One ne služe kao osnova pregovorima e, na osnovu procesa iz Minska i to je tužno i pokazuje zašto se ovaj sukob nastavlja i zašto to nije riješeno. Znači, postoji ta jedna normativna neizvjesnost i vi možete tome to prekinuti, možete aktivnije sudjelovati e, na taj način da e, nametnete obema stranama tu normativnu orijentaciju. To je jedna stvar. Druga stvar, e, civilna društva komuniciraju od samog početka komuniciraju. Veoma je važno to što u Armeniji imamo ljudi koji žele se orijentirati ka budućnosti. I e, ako stavite te zemlje u tu perspektivu budućnosti, a perspektiva budućnosti je suživot i integracija, jer ta društva, društva i u jednoj i u drugoj zemlji se žele integrirati u Europsku uniju. Mm, dakle, ne govorimo o establishmentu, govorim o e, društvima, o e, ljudima i e, veoma je važno riješiti sve te probleme, ali će to ovisiti o političkoj situaciji u zemlji, tako da možemo vidjeti kako e, je demokratizacija usko povezana sa e, tom situacijom nesigurnosti, jer što je veća nesigurnost, što je jači sukob, Rusija je to više upletena i Europska unija ima manju šansu da pomogne izgradnji mira i sigurnosti i stabilnosti u regiji, a to je u interesu Europske unije svakako. Hvala gospođo Alijeva, sada gospođa Minasijan. Hvala i hvala vam na ovim pitanjima i komentarima zaista ne mogu više pozdraviti prioritizaciju ljudskih prava i dobre vladavine sa perspektive ovog sporazuma zato što mi se zaista zalažemo za to, ukazujemo koliko je to važno i koliko je to u interesu i obje zemlje u ovom slučaju ali evo ja mogu zaista e, govoriti u ime Armenije dakako, ali i Europske unije, zato što je to jedino jamstvo za e, to da i jedna i druga strana se mogu ponašati odgovorno. E, moram reći da nisam stručnjak za geopolitiku i za mir, tako da mogu, mogu samo prokomentirati da je nadzor nad sporazumom o prekidu vatre veoma važan, a do sad se to nije moglo učiniti, jer zaista to je jedno, jedna ogromna prepreka ne samo napretku uh, u zemljama, ne samo mirnom i sigurnom životu u Armeniji i Azerbajdžanu, nego uh, prepreka napretku u E, socijalnom i ekonomskom razvoju obje zemlje zato što su one talci tih sukoba. Njihove vlade ih e, drže kao taoce u tom sukobu i oni su kroz to taoci i Rusije. I e, Rusija tu tu odnaružava obje strane. Ako sam točno shvatila, postavljeno je pitanje postoji li politička volja, po, koja je mogućnost da se sklopi ovaj sporazum? Ne, ne, nisam vidovita, ali mislim da e, svakako da kako bismo osigurali da se ne dođe do tog povratka na lošu situaciju, moramo paziti kako zemlja ide naprijed. Ona se mora reformirati i reforme su od takve kritične važnosti za gospodarstvo i za upravljanje i za ljudska prava. Važno je pratiti kako se to provodi i to vas zaista na to vas potičem, apeliram na vas jer iz toga ćete čitati političku volju. Ako elita, ako režim želi reformirati stvari tako da se ograniči vlast oligarha, ako postoje neki mehanizmi nadzora na tim ovlastima, ako mm, se zaista radi o mehanizmima koji će to omogućiti, onda možemo imati neke nade. Onda ćemo znati da postoji prava politička volja i postoji šansa da ta perspektiva razvoja koja e, ograničava e, tu korupciju, korupciju koja ne uništava državu samo socijalno i gospodarski, nego i sigurnosno. I zato se zaista nadam da ćete staviti prioritet na ljudska prava i na dobro upravljanje u tom smislu. E, netko je rekao da Armenija ima samo jednog prijatelja i onda je mm, ona izreka Sarkasijana bila spomenuta. Moram reći da to nije sasvim točno. Armenija nije e, samo to, jer armenski građani i dalje gledaju Europsku uniju kao na svog prijatelja i kao na subjekt koji može im dati glas, koji može osigurati pravdu i zato obični ljudi, građani, zaista e, kao prioritetno gledaju na Europsku uniju. I mislim da je to još uvijek tu. E, dijalog o ljudskim pravima, bilo je pitanje kako mi na to gledamo. nema se tu e, puno toga pozitivno reći o tome kako taj dijalog o ljudskim pravima postiže ovo ili ono, ali zaista ne možemo reći da on nije učinkovit jer znam e, sasvim sigurno da je naša sposobnost e, da doprinesemo tom dijalogu i da se borimo protiv diskriminacije. i konzistentnosti i prava e, da se e, da ljudi ne budu podvrgnuti mučenju. To je veoma važno. I ja bi zaista u velikoj mjeri to podržala i e, zapravo bih to tražila, ne bih to nametala jer Europska unija i svi diplomati stalno govore mi ne želimo nametati nešto. Ne radi se o nametanju, radi se o tome da se vi držite svoje strane dogovora. Ako tražite odgovornost, samim time, dakle ako tražite da druga strana se drži dogovora, na taj način zapravo stvarate tu političku volju i to sve, dakle, a sada kako e, su, što civilna društva mogu učiniti, koji je potencijal da oni naprave ono što vlade ne mogu učiniti, svim dužnim poštovanjem tu nemam baš nekih velikih nada, zato što u ovom momentu i već dosta dugo i nažalost pa nije baš dobro reći nažalost, ali eto moram reći da tu se ne radi o tome da civilna društva nisu e, napravila svoj dio posla, nego radi se naprosto o e, e, situaciji u tim zemljama gdje režimi ne žele da civilna društva sudjeluju u tom dijalogu. Mi smo prije deset godina to htjeli napraviti i zapravo se radilo o različitim stvarima gdje se e, pratilo e, ali to je sada puno je to negativnije i sada se smanjuje taj otvoreni prostor za javno nastupanje u zemlji. Nakon e, četverodnevnog rata prošlog travnja situacija je još gora. Ali čak i kad nema aktivnog sukoba, kapaciteti eh, azerbajdžanskog civilnog društva da sudjeluju u takvom dijalogu su u velikoj mjeri potkopani. Dakle, što se tiče ograničavanja oligarhija, postoje zahtjevi eh, koji se postavljaju u tom smislu i borba protiv korupcije pod navodnicima. i to podržava Europska unija. I e, također kroz neka, neke stručne, stručnu pomoć. Ali važno je da ta borba ide što je moguće dublje i inače ćemo zaista biti uhvaćeni u toj zamci e, stalne borbe, a da ne ograničimo e, tu e, njihovu moć. Hvala. Hvala i gospodin Šubel na kraju. Hvala. Nastoje ću biti što je moguće kraći. Gospodin Tanok, gospodin Nikole znaju da je ova najnovija eskalacija pokazala da nema vojnog rješenja za ovaj sukob, postoji samo mirno rješenje, to je najvažnije. jer to može samo dovesti do pad pozicije. Što se tiče uključenja Europske unije, mislim da će ovi novi sporazumi otvoriti puno veće mogućnosti, e, jer ćemo e, puno više moći raditi sa zemljama i na zemljama, posebno što se tiče ljudskih e, prava, e, tih kršenja, što je posebno pertinentno u kontekstu tih sukoba oružanih. Gospodin Zalber, kao što znate, naš posebni predstavnik, e, njegov mandat ističe u kolovozu ove godine, ali već je izabran njegov nasljednik. To je naravno naša e, glavna veza sa supredsjediteljima Minske skupine iz Minska i on surađuje sa jednim francuskim kolegom, to je i uobičajeno i rezultati rada skupine iz Minska nisu bile tako impresivni kao što smo očekivali. Naime, nije došlo do razrješenja tog sukoba, no sama činjenica postojanja te skupine i supredsjedatelja je možda spriječila e, neke gore eskala, eskalaciju i mislim da je to isto nešto što je značajno dostignuće kada smo vidjeli da eskalacija je uvijek moguća. Što se tiče gospodina Galera koji je spomenuo Armeniju, naš utisak je bio kao prvo da kada smo ispregovarali o sporazumu o pridruživanju s Armenijom do 2015. da je Armenija zaista bila u to potpuno uključena i zapravo njima je trebalo najkraće vrijeme da se to ispregovara kraće nego Moldavija i Gruzija, ali na kraju nije došlo do potpisivanja, do sklapanja tog e, sporazuma o pridruživanju i to je zaista šteta i neću sada ulaziti u špekulaciju oko toga zašto je došlo do toga. Novi sporazum Znači nakon tog jednog eh, perioda od eh, perioda razmišljanja gdje je Armenija zapravo gledala što bi tu zapravo eh, htjela napraviti. Ipak vidimo da postoji i dalje ta velika motivacija da se taj sporazum potpiše i da daje sve od sebe. Imamo tu određeni utjecaj i jedan lijep primjer, primjer toga kako je od velike pomoći kad se daje takve oblici podršci, primjerice Um, elektronski sustav glasovanja na posljednjim izborima. E, tu vidite kako podrška Europske unije zaista može dobro funkcionirati. E, naravno, izbori nisu bili savršeni, mi smo to u svojoj izjavi jasno dali do znanja, no ipak je to predstavljalo korak naprijed. I mislim da ćemo imati veće mogućnosti da e, surađujemo sa armenskom stranom. Isto to vrijedi i za Azerbajdžan, naravno. Što se tiče ovoga što je rekao gospodin Weigel, da, slažem se, rješenje se može samo e, zasnivati na međunarodnom pravu, to je jasno. Gospodin Buchner je pitao zašto e, odnosno što je sa članstvom Azerbajdžana u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. To može biti jedan dulji proces Azerbajdžan e, nije baš bio pretjerano angažiran u pregovorima sa tom organizacijom, no sada ima, postoji veći interes zato što žele diversificirati svoje gospodarstvo i mi ćemo im rado pomoći u tome, ali moj osjećaj je da ćemo e, prije doći do e, sporazuma o pridruživanju nego do finalizacije ovih sporazuma E, sa Svjetskom trgovinskom organizacijom. Tu postoji cijeli niz bilateralnih sporazuma koji također treba uzeti u obzir, pa, pa će to dosta trati. Moramo pogurati ovaj naš sporazum koji ima trgovinsku dimenziju, no svakako ne može to biti tako ambiciozan kao što bi inače to bio slučaj. Što se tiče Eurazijske unije, to je postavio pitanje gospodina Strevicius. Naravno, e, nismo Ehm, službeno pokrenulo dijalog sa Euroazijskom e, unijom, tako da ne znamo koja je zapravo njihova funkcija. Ako razgovarate sa pojedinim e, članicama te unije, dobit ćete određenu ideju oko toga što se tu, čemu se tu radi, a Euroazijska unija službeno nema nikakvog utjecaja na naš sporazum, no Armenija naprosto mora uzeti u obzir tu činjenicu i E, što, oko čega može se dogovoriti s nama. I, ali znamo da ni jedno članstvo ni u jednoj organizaciji ne može biti važnije od onoga što mi dogovorimo u našim bilateralnim sporazuma. sporazuma. Bilateralni sporazumi su e, nadređeni svim drugim e, članstvima u nekakvim klubovima, ako tako mogu reći. Španjolski zastupnik je postavio pitanje vezano za Armeniju. Oligar, oligarhi zaista kontroliraju tu zemlju, to nije neka vijest e, najnovija. U e, postsovjetskom prostoru oligarhi, oligarsi imaju veoma važnu ulogu i ako se uspostavi e, pravna država i ovi sporazumi s nama Mislim da, bismo to, da bi to moglo smanjiti njihov utjecaj. Naravno, borba protiv e, korupcije je kondicija sine qua non u cijelom ovom e, kontekstu. I tu surađujemo kako sa Armenijom, tako i sa svim drugim zemljama istočnog partnerstva. Pa što se tiče Nagorno Karabaha, koji je Pandorina kutija, pa svi sukobi u ovom području su veoma opasni i veoma ih je teško razriješiti i Nagorno Karabah e, je veoma kompleksna stvar. Mislim da svi ti sukobi su veoma opasni i zapravo onemogućuju e, razvoj. Ako vidite kakve bi šanse za gospodarski razvoj Armenija i Azerbajdžan imale bez e, tog sukoba, htjeli biste ipak da se taj sporazum prekine. Evo i to ću zaključiti. Hvala. Želim zahvaliti e, gospođi e, Minasjan, gospođi Alijevoj i gospodinu Šubelu što su odgovorili na pitanja, no prije nego što pređemo na sljedeću temu, nekoliko riječi u svjetlu najnovijih zbivanja u Nagorno Karabahu i budući da imamo vrlo aktivne kolege koji se e, bave Azerbajdžanom i Armenijom, koji su e, iznijeli e, neka priopćenja za medije koji su se, koji se jako razlikuju jedno drugo. Mogu li vas e, podsjetiti gospodin Karim, koji je predsjednik odbora za parlamentarnu suradnju, i gospođa Ham i ja kao predsjednik AFETA smo napravili 6. jula smo iznijeli zajedničku izjavu stav Europskog parlamenta. Europski parlament je zabrinut eh, time što je između Armenije i Azerbajdžana došlo do eskalacije nasilja koje je dovelo do stradanja civila i izražavamo sučut e, obiteljima žrtava. Tražimo hitno zaustavljanje vojnog sukoba između Armenije i Azerbajdžana zato što smo uvjereni da sukobu na Gorno Karabahu se ne može riješiti vojnim putem nego samo političkim rješenjem u skladu sa međunarodnim pravom. To je jedini način da se E, zaustavi nepotrebne pogibija vojnika i civila i e, pozivamo se također na prijedlog e, supredsjedatelja skupine iz Minska, OSS-a i Armenija i Azerbeđan moraju naći političku hrabrost da nastave političke pregovore. Dakle, to je službena linija i pozivamo kolege da se držete naše službene linije. Hvala vam. A sada dolazimo do našeg naše sljedeće točke, to je točka šest na dnevnom redu. Sve podsjećam da se ovo e, održava iza e, zatvorenih vrata, tako da ću sada zamoliti e, sve koji nisu zastupnici, dužnosnici